Ah, c'est un peu politique quand même. Okay, so, dear colleagues, please, we are going to start this uh, tonight's session. Započet ćemo polako sa zasjedanjem sa osvanjem dnevnog reda prije svega, osim ako nema nekakvih eh, prigora. Ukoliko nema, smatramo dnevni red usvojenim. Što se tiče obavijesti predsjedništva, ništa nemamo posebno osim da imamo prevod na 19 jezika kao i uobičajeno svi failovi su na raspolaganju u elektroničkom obliku i nešto što je malo važnije 9. siječnja sastanak koji je trebao biti je otkazan, bit će zamijenjen sastankom u ponedjeljak 13. siječnja ovdje u Strasburu gdje je najveća vjerojatnost između vrlo vjerojatno i vrlo, vrlo vjerojatno da ćemo imati Thierry Bouton, kako bismo imali prvo razmjeno gledišta o mnogo tema u obsegu rada Envija i Britona, odnosno njegovog portfelja. Možemo preći na preostale točke dnevnog reda. To su priopćenje predsjedatelja o preporukama koordinatora od drugog prosinca koji su elektronički raspodijeljene kao i obično. Ukoliko nema prigovora smatrat ćemo to usvojenim. Dobro, usvojene su. Prijeđimo na prvu suštinsku točku dnevnog reda gdje ćemo oko 8 i 10, 8 i 15 imati prvu priliku za razmjenu gledišta izravno s Fransom Timmermansom o Green Dealu, Zelenom paktu. A prije toga, prije tih rješenja imamo probleme s vama. Vela sam sretan što je s nama dr. Hans Brunix, izvršni direktor EEA, Europske agencije za okoliš. To je dakle jedna prva razmjena gledišta, no danas se možemo sredotočiti možda manje na samu agenciju, a više na izvješća koje ste objavili prije otprilike dva tjedna. A naravno radi se o nečem vrlo važnom za odbor Envi. Započet ćemo dakle večeras s tim. Mislim da imamo jedno desetak minuta za početno izlaganje, zatim i person dvije minute i catch the eye za sve koje žele riječ, neka se samo obrate tajništvu. Izvolite. Hvala predsjedatelje, poštovani zastupnici zadovoljstva što sam večeras s vama ovdje i što možemo podijeliti s vama neke detalje o izvješću Europske okoliše stanje i izgledi. Koliko sam čuo, ovaj dokument je paperless, zbog toga smo donijeli samo jedan minijaturni papirić koju možete ovdje pronaći na stolu i na njemu imate QR kod, tako da putem tog linka koda možete downloadati cjelokupno izvješće. Svakih pet godina agencija EA sakuplja najbolje spoznaje o okolišu i klimi u Europi i radi procjenu za stanje i izglede europskog okoliša, te to povezuje sa europskim politikama kako bi vidjeli da li smo na dobrom putu za ciljeve koje smo si ostvarili i također gledamo kako se događaju, kakvi su trendovi za dolazećih 10 do 15 godina. To se naravno ne odrađuje u nekom vakumu, već u globalnom kontekstu i pošteno bi bilo reći da proteklih pet godina od posljednjeg izvješća je taj globalni kontekst nešto što je prepuno izazova bez presedana, ali i sve više novih spoznaja. Ako pogledam tri najveća znanstvena panela koja se bave isto onime čime se mi bavimo, njihove su sve poruke vrlo slične. Naravno, znate je i PCC-ovom izvješću, znači izvješću o kriosferi, oceanima, to su sve stvari koja nas drže u kontaktu sa razvojem događaja u tom okolišu u kojem živimo i koji se mijenja. IP-Best izvješće je možda najvažnije, to je panela biološke raznolikosti i e, ekosistemima koja govori o izumiranju šestog stupnja, a što je mnogo manje poznato je Međunarodni panel za resurse koji se usredotočuje na upotrebu resursa na našem planetu i to koliko je ona održiva ili neodrživa i isto tako utjecaj našeg modela korištenja resursa na klimu i biološku raznolikost. Svi ti paneli dolaze do ista četiri zaključka. Prije svega, ukoliko želimo trendove preokrenuti, potrebno je hitno djelovanje, dakle, sva tri to tvrde. Nadalje, već živimo u trenutku E, kada stvari nije moguće povratiti, dakle kada je šteta nanesena u određenoj mjeri koja se više u doglednoj budućnosti to ne može popraviti. Sljedeće dolazimo do točke prevrtanja gdje zapravo imamo e, određene elemente koji osnažuju, ubrzavaju negativne elemente, negativne trendove, što je također međusobno povezano s ovim drugim točkama. U našoj dimenziji koja se bavi politikama. Tu smo također povezani, jer ukoliko ne uspijemo raditi jednu od ovih politika, nećemo uspjeti niti druge dvije. To je ono što je važno što se tiče te međusobne povezanosti pojedinih politika. Kakvo je stanje europskog okoliša? Ovo je, što vidite, trend za proteklih 5 do 10 godina. To nazivamo tipkovnicom klavirskom. I svaka tu tipka politika ili jedan komplet politika za koje imamo podatke, indikatore koje se prikupljaju kroz duže vremensko razdoblje. I mislim da ono što se tu jasno pokazuje je da u srednjem dijelu klavirske tipkovnice klavijature napredujemo, smanjuje se emisija ugljika, sve se učinkovitije koriste resursi. Ako pogledamo kapital prirode, cjelokupni pritisak na prirodu i biološku raznolikost je toliko velik, snažan da ne možemo preokrenuti i preobrnuti negativne trendove i utjecaj na ljudsko zdravlje i dobrobit je poprilično mješovit. Kasnije ćemo ići u detalje. Kada se osvrnemo prema 2030. Čini se da ovo zeleno na klavijaturi već nestaje. I tu je jedna važna poruka, to je da ne zbog toga što europske politike ne daju rezultata, već zbog toga što cjelokupni sustavni pritisak koji dolazi iz gubitka biološke raznolikosti, klimatskih promjena i nekih drugih elementa koje ću istaknuti, jednostavno ne mogu vratiti trendove unazad i dalje se nastavlja sa negativnim pritiskom na planet, na naše društva. Ako pogledamo prirodni kapital, E, ono što je najgore stanje, vidite ovdje ove zelene e, dvije, dva kvadratića, tu bolje štidimo okoliš, primjerice unutar Natura 2000 i tako dalje i zaštićena pomorska područja, ali ako pogledamo druge elemente, prije svega u trendovima pretežno vidimo da je žuto ili crveno čak, ali ako pogledamo ciljeve politika, zapravo vidimo vrlo ozbiljan jaz u implementaciji gdje se čini da jedva da ostvarujemo bilo koje od naših ciljeva meta koje smo si postavili za 2030. godinu. Dakle, poboljšanja implementacija i pažnja na u državama članicama i pojedinim sektorima koji pokreću taj utjecaj je nešto što je doista ključno. Mogu vam dati jedan primjer, primjerice prašivači, znamo da su oni ključni za eh, prehrambeni sistem i isto tako mm, leptiri na travnicima su jedan trendlet koji najdulji imamo što se tiče oprašivača u Europi. I tu vidimo pad od 39% u proteklih 25 plus godina. Ako pogledamo gdje smo mjerili, e, uzimali mjerenja oko tih leptira, dakle pretežno su to poljoprivredna područja, isto se i odnosi i na poljoprivredne ptice, vodozemce i druge vrste koje ondje žive. Dakle, to je dobar pokazatelj pritiska na ekosisteme koji trenutno postoji. Uz to naravno imamo fragmentaciju okoliša, imamo neprekidnu nakupljanje onečišćivača i klimatske promjene koje također osnažuju e, negativne trendove što se tiče biološke raznolikosti. Što se kružno gospodarstvo, cirkularno gospodarstvo tiče kao jednog ključnog elementa za daljnji napredak, u proteklih 10 do 13 godina imamo vrlo slabo poboljšanje te cirkularnosti. Prošli smo kroz to razdoblje od 8 do ukupnih 12%, ali jedna osvješćujuća činjenica je tu da prvi paket eh, cirkularnog gospodarstva je vrlo dobre rezultate danas što se tiče da je sam koncept toga iznio, jedan okvir mjerenja i također je potaknuo dionike da se time bave, ali stvarno preokretanje trenda, savijanje u smjeru cirkularnosti je nešto do čega tek treba doći. I ovim tempom nikada do 2030. niti 50. nećemo ispuniti naše ciljeve. To je naravno krut ključno ako pogledamo razinu ambicija za zaštitu okoliša i klime. Sad smo na minus 23%, dok je gospodarstvo raslo za preko 50, 60%, čime smo poslali jedini kontinent koji prolazi kroz apsolutno odvajanje što se tiče klime i to je očito uspjeh europskih politika, ali ukoliko želimo postati prvi kontinent koji je klimatski govoreći neutralan, možete dobro vidjeti da trenutno, trenutne politike Europske unije i nacionalne nas mogu dovesti od minus 36% do minus 45% ukoliko doista provedemo sve europske politike kvalitetno na nacionalnoj razini, a niti jedno od toga nije unutar okvira toga da postanemo doista prvi klimatski neutralan kontinent. Dakle, rasprava minus 50, minus 55% je nešto što je vrlo važno, kao što i na ovim putanjama se lijepo pokazuje. Što se tiče veze ne samo sa zdravstvom, već onečišćenjem općenito i pritiskom na sustave, spomenuo bih politiku o kemikalijama. Europa mislim da je pošteno reći, ima najbolji sistem procjene rizika od kemikalija u svijetu. Pretežno se temelji na uredbi REACH, koju EKA u Helsinkiju, ali i EFSA u Parmi odrađuje i to je doista najbolje na svijetu, ali ako pogledamo istodobno 100.000 kemikalija koje imamo unutar našeg gospodarstva, vrlo je malen postotak onih za koje znamo koju doista opasnost predstavljaju. Tako da jedan od elemenata tu da nova politika o kemikalijama koju nismo unutar 17. gepa ostvarili, možda biti korisno razmatrati sektor kemikalija kao nešto što je ključno da se ostvare svi drugi ciljevi, da taj sektor vidimo kao jedan koji se kreće u smjeru nečega što je načinno održivo i koncepti poput zelene kemije ili e, safe by design su nešto čemu se trenutno raspravlja unutar znanstvene zajednice. Još jedan razlog iz kojeg koristim ovaj ledenjak. Veliki broj zemalja koje su naj opasne kemikalije smjestili ispod ledenih e, blokova ili u permafrost, a kako dolazi do tapanja, dolazi i do otpuštanja opasnih kemikalija u e, vode i oceane. I zbog toga također želimo ovaj ostatak koristiti i dalje ovaj, ovaj prikaz sante leda. Jedna od reakcija koja u Europi postoji za nošenje s tako složenim pitanjima koje se provlače kroz sektore koji su neodrživi, isto tako kroz politike klime i okoliša, je integracija politika. Tu imamo već 20 godina rada iza sebe, ali do sada rezultati nisu bili u toj razini u kojoj bi se očekivalo. I čekam primjerice da Eh, input eh, dušika za poljoprivredno zemljište koje na završava u vodama u Europi je dobar primjer i sada je već jasno da smo prošli kroz velikog dijela zelenjivanja ZPP-a i sustavni pritisak poljoprivrede je nešto što to ozelenjivanje nije riješilo i time se stvara pritisak na vodna tijela, zrak, biološku raznolikost i zdravlje. Uvjereni smo da ukoliko želimo izaći, e, ukloniti toliku razinu pritiska, morat ćemo sustavno početi razumijevati gdje primijeniti politike i kako raditi s tim modelom i organizirali smo tu naše znanje u četiri osnovna sistema prehrambeni, nisam tu rekao poljoprivredni jer mislim da to raspravu doista zakomplicira i ne čini toliko e, korisnom ako prehrambeno pitanje ograničimo samo na poljoprivredu, dakle prehrambeni, energetski, mobilnost i izgradnja. Dakle, to su osnovni sistemi koji nam pružaju dobrobit u životu, doveli su do povećanja standarda života, ali trebat ćemo ih organizirati unutar ekosistema koja imamo. Dakle, moramo se pozabaviti suštinom nam pokretača tih snaga koje pokreću bilo neodrživost, bilo održivost. Sljedeći ključni element je da ćemo morati pozbaviti se nekim jazovima u politikama. To je politika hrani, ali isto tako tlu i zemlji. Dakle, tu smo dva problema u Europi i mislimo da je zemlja nešto što je ključno ukoliko želimo preći na jednu temeljnu održivost, a isto tako imamo sektor kemikalija gdje je načelo safe by design i nulta stopa onečišćenja je nešto što može pokrenuti drugačiju politiku. Također je jasno da ta politika neće biti e, neka koja će doći iz Berlamona, Brisela, Amsterdam ili neke druge prestolnice, već neki, nešto što će tražiti mobilizaciju kreativnih snaga unutar društva, e, između građana, u gradovima i unutar zajednice. Zelana kriljuva, krivulja ovdje je optimistična, vidimo eksperimentaciju s novom tehnologijom, često na temelju europskih politika, istraživanja razvoja, zatim njih ubrzavamo, institucionaliziramo ih, primjerice vožnje električni pogon i tako dolazimo do boljih stabilnih uvjeta. Mislim da je ključno da isto tako razumijemo što trebamo prestati raditi. I to znači da se maknemo od optimizacije trenutnih modela, koji će također morati proći kroz destabilizaciju i kasnije do uklanjanja, primjerice tehnologija poput sistema motora s unutarnjim izgaranjem, ali se tako potpora koje su štetne za okoliš i naravno znamo da će tu doći do određenih sukoba. Ali ako bolje uspijemo mapirati te stvari što radimo kroz naše izvješće određenim dijelom, moći ćemo bolje razmišljati, razmišljati o uvjetima koji će stvarati, koji će omogućiti da se spriječi šteta socijalna i po okoliš koja jednostavno ovo sve prati. I mislim da ubrzavanje i povećavanje ne samo rješenja je potrebno već i uklanjanje onoga što je neodrživo ukoliko želimo ispuniti svoje ciljeve do 2030. Ovaj slajd pokazuje najveću opasnost po nama ako želimo ostvariti golove do 2030-ih u cijelom nizu područja, mogli bismo to učiniti ulažući više u trenutnu tehnologiju i sisteme, ali tu ćemo imati samo marginalno povećanje učinkovitosti. A bilo koji inženjer, ekonomist će vam reći da je to nešto što je vrlo skupo, vrlo teško, a uz to su i slijepe ulice. Dakle, oni će dovesti do nenaplativih imovina i radnika i regija bez budućnosti, a ne pretpostavljam da je to cilj naših politika. Dakle, prijeći sa e, marginalnih dobitaka uz visoke troškove do jednog scenarija ulaganja za budućnost, mislimo da je zapravo najveći izazov u nadolazećih deset godina, ali i najveća opasnost pred nama. Napravili smo i ovu kartu koja vam pokažuje e, BDP po glavi stanovnika ali i najslabiju kvalitetu zraka. Vidite da se većim dijelom to dvoje preklapa u Europi i mislim da bismo trebali to mapirati što se tiče pravedne tranzicije e, da bismo kvalitetnije trebali odrediti gdje se nalaze takve točke. Ovo je samo jedna mapa iz izvješća ne mogu zamisliti da Europa nakon 25 godina nakon pada željezne zavise doista želimo i da se pojavi jedna nova zavisa koja se tiče zdravlja ili kvalitete okoliša, tako da smo se u našem izvješću pozabavili time. Posljednji slajd. Izvješće dolazi do četiri ključna zaključka. Prvo je da se moramo i dalje usredotočavati na provedbu, implementaciju i jazove koje tu postoje u mnogim politikama, vrlo su veliki, znatni, diljem Europe, tako da bismo stvari trebali obavljati bolje. Drugo je da ako se i dalje usredotočimo na postojeće politike, nećemo ostvariti ambicije iz Green Deala za 2030. Tako da moramo preći na sustavnije politike održivosti. Treći zaključak. Velika opasnost je da pogrešne investicije napravimo, što će dovesti do slijepih ulica, a ne do otkrića inovacija i također stvaranja novih radnih mjesta i konkurentnosti Europe. A posljednji zaključak je da se to sve neće dogoditi samo kroz javni sektor, već ćemo morati mobilizirati i potencijal cijelokupnog društva, to uključuje poslovnu zajednicu, građane, gradove, ali i ruralna područja gdje dolazi do velikog broja inovacija i ako to uspijemo u pravom smjeru pogurnuti, imat ćemo dosta dobru priliku da doista postanemo prvi kontinent koji se kreće u temeljno govoreći smjeru održivosti i klimatske neutralnosti. Hvala. Thank you I give the floor now to uh, Jutta Paulus. Hvala riječima Juta Paulus. Kao naša kontakt osoba za agenciju imate dvije minute. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedatelju. Hvala, gospodine Vojnik, na dolasku i na tome što ste prikazali sadržaj ovog izvješća i to ovako detaljno i tako razumljivo. Još nisam pregledala cijelo izvješće i ako ću ponijeti sa sobom ovaj papirić kada budem prikazivala izvješće o Briselu. Ovo je vrlo opsežno izvješće i ako nemate baš nekih zanimacija za Božić, mislim da bi bilo to dobra prilika da zaronite u njega. Imamo tu znanstvenike koji okupljaju sve te podatke koji su izneseni u izvješću i mnogo podataka o bioraznolikosti su se zapravo prikupili dobrovoljci bez kojih zapravo ne bismo niti znali što se događa. Svi znamo da postoje e, crveni popisi u Europi na kojima su vrste koje su blisko izamiranju ili koje su kritično ugrožene, ali mislim trebali bismo se usredotočiti na zajedničke e, obične vrste koje su gotovo nestale iz e, europskog krajobraza e, poput ševa i drugih ptica. To su vrste koje se više nekad neće vratiti. Trebamo ojačati naše politike zaštite okoliša i novim sredstvima, a također trebamo procjenjivati zakonodavstvo obraćajući veću pozornost na učinaš na okoliš i to ne samo ne dugoročni nego i kratkoročni. E, recimo, trebali bismo to predizajnirati, dakle, Imamo polimere i monomere u našoj kemijskoj industriji, a e, ta je tvar zamišljena kao zamjena za estrogen, dakle ima endokrini učinak i trebalo bi ukloniti te tvari koje se odlažu u okoliš jer one zacijelo imaju negativan učinak. Kada je riječ o održivosti kao glavnom načelu, to mora biti upravo pristup zelenog pakta. I mi ćemo mjeriti sve politike u zelenom paktu prema tome jer u sljedećem izvješću o stanju okoliša moramo doživjeti to da se mnogo toga ovdje zazeleni, ono što je do sada bilo crveno. Hvala, evo prelazimo na spontano javljanje za riječ. Juta Guteland. Hvala lijepa na ovom izlaganju. Poslali ste vrlo snažnu poruku, moram reći, koja je vrlo pravovremena, upravo u svjetlu predstavljanja i novog zelenog pakta. Vi ste se osvrnuli na niz područja na kojima ćemo raditi u sljedećim godinama i hvala vam na tome. Pažljivo sam slušala kada ste opisivali stanje sa različitim kemijskim tvarima i kada ste govorili o tome kako povlačite ovu granicu između poljoprivrede i zaštite različitih insekata. I kada je riječ o kemijskim tvarima koje se koriste u okolišu poput pesticida i tako dalje. Evo, moljela bih vas da Mm, to malo razradite ako možete. Ja ću naravno pročitati ovo izvješće preko Božića. I još jedno drugo pitanje o endokrinim disruptorima, jer se slažem s onime što je Juta rekla, odnosno da je to vrlo važno, a sjećam se i da smo posjetili vašu agenciju prije nekoliko godina i vi ste opisali učinak endokrinih disruptora na građane i na plodnost. Mislim da nam tu treba snažnija zaštita jer imamo učinke i na ekosustave, a i na zdravlje građana. Sada raspolažemo doista dobro obrazloženim studijama koje uspostavljaju vezu između endokrinih eh, disruptora i zdravlja ljudi sa zajedničkim značajkama u zemljama članicama. Evo, ako možete izdvojiti nešto iz izvješća koje baš govori o tome, rado ću to pročitati tijekom eh, božićnih praznika. Hvala, gospodin Torvalds. Hvala, gospodine predsjedatelju i hvala, gospodine Brunings, na ovom izlaganju. Možemo li se vratiti na slajd gdje ste govorili o leptirima? Ja sam e, našao na znanstvenu studiju o leptirima u Flandriji i ono što je neobično u vezi leptira jest da se njihova ljepota proučava od 18. stoljeća, tako da imamo dosta dugu znanstvenu tradiciju o tome. U Flandriji možemo reći da je došlo do velikog pomora leptira. Zašto? Zato jer imamo previše učinkovitu poljoprivredu za 500 stanovnika po četvrnom e, kilometru i sa 2000 krava po četvrnom, e, četvrnom kilometru. Dakle, kada se zbroji taj pritisak na okoliš, e, to znači da leptiri ne mogu preživjeti. I to je više pitanje za Basa nego za vas. Ako uzmemo recimo svinje u Sjernom Brabantu, u Süddeutsche Zeitung je prije nekoliko tjedana izašao jedan članak o tome u kojem je stajalo da imamo katastrofalan broj svinja po četvrnom kilometru u sjevernom Brabantu. Evo, mislim da je to posao za basa u bliskoj budućnosti. Okay, Mr. Vizik for EPP. Gospodin Hvala. U nedavnom e, izvješću u četvrtom poglavlju o šumarstvu stoji da analiza scenarija pokazuje da e, očuvanje prirode može dati najbolje rezultate za e, zaštitu klime i za očuvanje bioraznolikosti, naročito u usporedbi sa visokointenzivnim e, praksama gospodaranja, gospodarenja poput e, kratke rotacije u svrhu stvaranja materijala za gorivo. Ja se slažem s time, ali čini mi se da u parlamentu postoji trend da se biraju rješenja koja idu na ruku ovim intenzivnim načinima gospodarenja. I zapravo da se smatra da trebamo intenzivnije gospodariti šumama kako bismo dobili najviše od njih. Moje pitanje dakle sljedeće. Koliko važnim smatrate pravedno razumijevanje uloge šumskog ekosustava i koliko je to razumijevanje bitno za nas, za održivo gospodarenje i za zeleni plan ili pakt? Hvala, Pa evo, neću se sada baviti svinjama u Sjernom Brabantu. Evo samo jedno pitanje, mm, gospodine Brajnex. Rekli ste na ovom slajdu o razdvajanju s pravom da Europa treba moći razdvajati upotrebu sredstava i neke zemlje se slažu s time, ali zapravo ubacujemo sve više i više proizvoda, tako da zapravo prebacujemo proizvodni pritisak van Europe i uvozimo te proizvode. I to treba također uzeti u obzir. Dakle, koliko razmišljate o otisku Europe, analizi iz toga i e, u kojoj mjeri možemo reći nakon toga da doista dolazi do ovog razdvajanja značina proizvodnje? Hvala na pitanjima. Evo ja ću nastojati kratko na njih odgovoriti, a ako želite opširnije odgovore, molim vas da mi se slobodno obratite. Spomenuli ste dobrovoljce i mi e, se služimo često njima, naročito u našem radu na bioraznolikosti, dakle to su ornitolozi, biolozi i tako dalje. Zapravo Europska agencija za okoliš je bila jedan od osnivača e, udruge takvih dobrovoljaca i također sa njima provodimo niz projekata tako da doista uvažavamo njihov doprinos u smislu prikupljanja podataka. Osim toga, služimo se pri tome aplikacijama i jeftinim uređajima za mjerenje kojima se i građani mogu služiti za mjerenje kvalitete zraka i onda mi to e, znanstveno prerađujemo, tako da idemo u tom pravcu. Kada je riječ e, o poljoprivredi i prehrani, ja bih e, to možda malo oštrije rekao, ali zapravo to dopire do same srže razloga zašto nam treba jedan ekološki pristup proizvodnji hrane. Mi plaćamo više puta za hranu, dakle kada subvencioniramo poljoprivrednike, što je zapravo samo po sebi bizarno, jer e, zapravo ljudi koji uzgajaju našu hranu nemaju pristojan dohodak, meni je to bizarno osobno. Zatim e, plaćamo kada kupujemo hranu i zapravo ne kupujemo e, poljoprivredni proizvod, nego kupujemo poljoprivredni proizvod prerađen u hranu dodavanjem različitih začina, soli i tako dalje. Što znači da plaćamo i treći puta, a to kada kao porezni obveznici plaćamo za posljedice na okoliš i klimu našeg sadašnjeg sustava opskrbe hranom i četvrti puta plaćamo kada idemo liječniku, jer to nije zdrav sustav prehrane. Europa ima najsigurniju hranu, ali možda ne i najzdraviju. Mora postojati bolji način u ovom e, stoljeću da riješimo problem prehrane i mi tu opisujemo niz ovih elemenata u izvješću i također smo izradili izvješće i o prehrambenom sustavu, tako da smo se pozabavili time. Kada je riječ o kemijskim tvarima, i o njihovom učinku na okoliš, na učinku na zdravlje. Prema procjenama više od 620 tisuća ljudi u Europi svake godine prerano umre zbog učinaka na okoliš, a to smo utvrdili pomoću metodologije koju inače provodi Svjetska zdravstvena organizacija. Kada je riječ o politici o kemikalijama i nultoj stopi onečišćivanja, surađujemo sa EKOM i sa tijelom za sigurnost hrane. Dakle, mogli bismo zamisliti da kad bi se razradila takva politika nultog onečišćenja, da bismo htjeli znati kamo to vodi. Tako da bi te tri agencije u najmanju ruku, a možda i neke druge institucije, trebale izraditi godišnje ili dvogodišnje izvješće o onečišćenju ili o kemikalijama u Europi. To se može učiniti, imamo podatke, ali nema mandata za tako nešto sada. Neću se osvrtati na krave i ljude i životinje u Belgiji i u Nizozemskoj. Znate da tu postoje ozbiljni problemi u obje zemlje. Istina je, leptiri se proučavaju već dugo, kao i ptice. Insekti su manje proučavani, ali sve te studije o tim vrstama na poljoprivrednim područjima pokazuju iste trendove. Dakle, postoji visoka znanstvena vjerojatnost o uzročno-posljedičnim vezama koje postoje, a osim toga tome pridonosi i loša kvaliteta vode i bioraznolikost stla, a ovo potonje je važno jer ako se želimo poslužiti prirodnim ciklusom ugljika za skladištenje ugljika prirodnim ciklusom, onda trebamo očuvati i raznoliko stala. Kada je riječ o šumarstvu, Pitanje šuma je kritično. Šume su bitne za bioraznolikost, za ciklus voda i za čitavu e, raspravu o klimi i LULUCF je također i bitan dio gospodaranja šumama. Osim toga, e, to je druga površina po veličini Europi e, odmah nakon poljoprivrednog zemljišta a Europa za sada nema snažnu šumarsku politiku. Postoji inicijativa za šume koja se sada priprema, ali nemamo politiku šumarstva. Mislim da bolje upravljamo šumama e, van Europe kako bismo da e, na neki način izbjegli e, europske propise o šumama nego što to činimo u Europi. Drugi dio vašeg pitanja čini mi se da se odnosi na sve što želimo sada učiniti sa biomasom. Ako se sjetite svih e, obećanja u vezi sa biomasom, recimo da ćemo izgraditi kuće od drva, da ćemo izraditi odjeću od e, drvenog vlakna, da ćemo imati biokemiju, kada se sve to zbroji, pitanje je ima li dovoljno biomase i odakle će ta biomasa doći. Naravno da treba razmotriti sustav, ili ipak najpametnije E, to miješati sa dizelskim e, motorima i motorima na izgorjevanje ili možemo li se koristiti time drugdje isto kao biogorivom. Ja ne kažem da sam u načelu protiv biogoriva, ali odakle će ona doći, kakvu konkurenciju tu imamo i kamo to ide, gdje to završava i to je ozbiljno pitanje ako želimo govoriti o održivosti. Zatim Basovo pitanje. Da, razdvajamo jer smo premjestili djelomično e, proizvodnju izvan Europe. To su zapravo globalni proizvodni lanci i pozabavili smo se također i pitanjem otiska i to smo povezali sa bilancom e, izvoza i uvoza u smislu klime, ali također pri tome se služimo ovaj novom metodologijom trostrukog C gdje izvještavamo o tome tajništvo u Bonu i to su zapravo teritorijalne emisije, ali imamo procjene o tome e, koji su učinci te bilance uvoza i izvoza kada je riječ o razdvajanju. To je djelomično u e, izvješću, ali imamo toga i u podacima. I osim toga, evo jedna kratka fusnota. Ovo izvješće online ima dosta linkova, odnosno na više od 250 izvješća koja su poslužila kao podloga i tu imamo nizove podataka iz kojih je proizišla ova analiza. Dakle, ovo izvješće online je i pristup e, sve cijeloj bazi podataka na kojoj temeljimo svoja saznanja. Hvala. Još imamo šest govornika na popisu. E, započeo bih e, sa Margaret Hogan. Hvala gospodine Brennings na dolasku i na jasnom obrazlaganju. Nismo navikli čuti ovako jasne poruke. Vi ste također e, i opisali ono što je prethodilo ovome u godinama rasprava o okolišu, a što je imalo malo učinka na donesene odluke. A mene sad e, zanima vidjeti kako će se to uklopiti u zeleni sporazum komisije. Trebaju nam mjerenja, hoće li se to primijeniti ovdje? Koliko znam, komisija će pokušati zamijeniti načelo predostrožnosti sa načelom inovacija, što me možda malo straši. zapravo inovacije znači da stalno osmišljavamo nešto što je sve pametnije, a bez prilagodbe dugoročnog razmišljanja o drživosti. Vjerojatno sada smo e, zapravo došli do samog vrha učinkovitosti ili troškovne učinkovitosti. Također e, ste govorili o onečišćenju voda što postoji u Njemačkoj, e, Danskoj i to je ozbiljan problem, a tu komisija poduzima vrlo malo. Zato je lako nastaviti istim putem koji do sada. I isto vrijedi sa endokrinim disruptorima. To je pitanje blokirano gotovo deset godina u komisiji. Mi ne znamo raspolažemo li lijekovima ili ne. I sada zapravo dolazimo do samog gruba. Hvala. Hvala lijepo, gospodin Gonzales. Hvala lijepo. Ja ću nastaviti na španjolskom. Tamo na onom slajdu na kojem ste pokazali klavir. Tamo smo vidjeli kako se očuvanje, konzerviranje e, površina Dakle, mm, ono što je konzervirano je obojeno u zelenom, ono što se dobro njeguje. To je naravno onaj dobar dio, međutim na temelju onog što ja znam ne mogu baš prihvatiti ovako kompletno bez rezervi vaš prikaz i tih zelenih površina. Naime, što ja znam, dakle koliko ja znam, u mreži Natura 2000 Neke su stvari prenesene upravo na regionalne nositelje odgovornosti i lokalne. I znam da je onda, od, od tih izvora znam da je bilo dosta postupaka protiv komisije zbog kršenja ugovora i svojih obaveza, zato što jednostavno nisu godinama predočili nikakve planove za menadžment. Izvješće vaše koje ste vi nama ovdje prezentirali je stvarno sjajno, izvrsno napravljeno i sve što sam do sad vidio. Ali evo, ono što me brine je upravo te zelene površine. I to su zapravo ciljevi koji bi trebali biti ostvareni do 2020. godine. Međutim, ako uzmemo u obzir da je velika mreža Nature 2000 i dalje nema nikakvih upravljačkih management planova, jer to komisija ne daje, bez obzira na procese i prema tome se to jednostavno ne može uskladiti sa direktivom o habitatu. I mislim da su tu područja koja su jako ugrožena, a vrlo su bitna u tom e, mreži Nature 2000, među kojim površinama i dosta šuma. A mislim da će upravo to biti odlučujuće za iduće godine. Stare šume se zamjenjuju industrijskim proizvodnim površinama. A mi onda koristimo to opet da bismo e, recimo da sjećamo još dr šumu i da bi dobili proizvodno područje i od stabala pravimo papir ponovno. U ime e, liberala gospodin Ojcek. Hvala lijepo, hvala na ovoj zanimljivoj prezentaciji. Puno, puno pitanja koje ste otvorili e, su vrlo bitne i hvala kolegama koji su postavili dobra pitanja. Međutim, ima nešto posebno što mislim da nam, nas prilično progoni nas koji smo došli iz bivše istočne Europe, a to je pitanje smoga iz, za, koji se nadvija nad Europskom unijom i europskim državama. Mi imamo problem sa čistoćom zraka koji udišemo. Mnogo se o tome govorilo, a zapravo mislim da se nije niko ozbiljno bavio tim dosijom i tim pitanjima. Imamo dva, naravno, e, velika faktora, a to su naravno motori, mašine na izgorjevanje, e, toplane i sve vrste proizvodnje energije, a drugo je promet. To su ta dva glavna faktora koje nam zagađuju zrak. Ali ono što bih ja volio, osim ove pravedne tranzicije, koja je u redu ovdje, vi ste ju divno na slajdovima prikazali, ali ja bih htio ono o čemu ne čujemo zapravo dovoljno, a to je da su evropske razine o tome koliko može biti podnošljivo nekog zagađivača u zraku. To dolazi prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. I sad ja bih zapravo očekivao da naša Evropska unija te preporuke primjeni bude najbolja u razredu, da bude čak bolja od onih minimuma. Ali sad mislite kako bi izgledala vaša karta kada biste primijenili NATO standarde Svjetske zdravstvene i njihove minimalne ili bilo kakve maksimalne dozvoljene količine onečišćenja u zraku. Hvala za zelene, gospodin Kokalis. Hvala lijepo. Hvala vam na ovom izvješću, to će biti moje štivo za blagdane preko Božića. Što se tiče ovog našeg znanstvenog e, shvaćanja e, okoliša i e, Naravno, to jasno je da mi tu ne priznajemo granice, jer se tu granice ne mogu, nema tu granica. Ali to se naravno, mi moramo naravno proizvesti politiku koja će slijediti isključivo znanstvene metode i savjete, a biti naravno prekogranična. A mislim da onaj slajd sa klavirom jako dobar, jer mislim da se tu ne bi smjelo dozvoliti da se svira rekvijem, jer rekvijem ne bi bio za okoliš i za planetu, ni za svinje, ni za leptere, nego bi to bio rekvijem za cijelu ljudsku vrstu. Prema tome, sigurnost klime je zapravo ono krajnje, ali u biti najbitnije ljudsko pravo. Ali ne možemo tu ni ustrijeliti pijaniste, jer mi smo ti koji sviramo, mi smo ti pijanisti i naš je posao da zaštitimo to. Pred nama su 32 akcije, mjere velike koje trebamo poduzeti kako bi zeleni plan postao jedna uspješna realnost. I kao što znamo od jučer, moramo to pretvoriti u našu veliku obavezu da mi povedemo svijet u borbu za očuvanje klime, okoliša i planete i vrste. Prema tome, moje pitanje je kako u ovom trenutku, gospodine direktore, u ovom trenutku katastrofalne nužnosti i hitnoće, kako mislite da bismo mogli e, pri, omogućiti građanima kao i građanima znanstvenicima E, da dođu do brže i neposrednije do podataka koji su im potrebni, a ne da čekaju svakih pet godina otprilike novi ciklus. Hvala lijepa gospodin Extensis. Ja ću na danskom govoriti. Dakle, intenzivna poljoprivreda mora ići ruku pod ruku s očuvanjem bioraznolikosti. To je naravno jako važno. I jasno je da se moraju, a pritom se mora moć proizvoditi hrana. Dakle, s jedne strane intenzivna poljoprivredna, ali i zaštita vrsti i raznolikosti. Pet stvari se moraju u zelenom planu ostvariti. Sigurna opskrba hranom, zdrava hrana, ali i svijet u kojem se može živjeti, kao i profesija od koje se može živjeti. To sve treba uzeti u obzir paralelno kod realizacije zelenog plana. Ehm, Imam dva pitanja. Prvo se odnosi na ono što ste i vi sami spomenuli, a to je tlo. iz izvješća vidimo da stanje tla nije idealno, nažalost. U proteklih 10 do 15 godina to se stanje još i pogoršalo, no za sada ne postoji europska direktiva, kao što vrlo dobro znamo, nažalost, a i znamo zbog čega ona nije usvojena i ne postoje niti europski ciljevi u tom smislu. Dakle, u okviru ove strategije za bioraznolikost koju je najavila Europska komisija, hoćete li predložiti cilj neutralnosti u odnosu na propadanje kvalitete tla do 2030. godine? I imam pitanje o gospodaranju otpadom, naročito o spaljivanju otpada. Proveli smo na nacionalnoj razini u Italiji nedavno jednu studiju o tome sa E, koordinatorom e, za središnju Italiju liječnika za okoliš, e, da je studija pokazala dakle, da kvaliteta spaljivanja otpada u Italiji iznosi otprilike 13 milijardi tona godišnje, što je dovoljno kako bi se obradio sav preostali otpad koji sada E, iznosi 9,9 e, milijuna tona godišnje, dakle to je sve ono što smo spavali prošle godine. S obzirom e, na zalaganje za recikliranje, za smanjivanje i tako dalje u skladu sa hijerarhijom otpada, mene zanima kako vi gledate na pritisak određenih lobija koji stalno traže da se izgrađuju nove spalionice, a to je sada već zastarjela praksa. Hvala. Uh, I zadnji govornik, Grace Sullivan. Hvala lijepo. I hvala gospodin Vernix na ovoj prezentaciji. Ovo izvješće je nevjerojatno važno za sve nas koji sudjelujemo u odlučivanju i donošenju politike. Međutim, moje pitanje vama kao izvršnom ravnom direktoru bi bilo da li prijedlozi MMF-a mogu recimo vašu agenciju e, učiniti agencijom koja ima stabilni proračun u nominalnim iznosima, dakle s obzirom na 14% smanjenje kompletnog proračuna Europske unije. To nas zanima kako će vas ova smanjenja europskog proračuna omesti u vašem radu i spriječiti vas da nam dajete ključno važne informacije nama u parlamentu. Možda bih i sebe još dodao na popis, a to je privilegija nas predsjedajućih. Dakle, vratio bih se na onu prozirnicu, ono slajd sa onim različitim ciljevima koje ste tu naveli. Imate li ekonomsku analizu koja je vezana za svake, još jedan slajd natrag, koja je vezana za svaki od ovih ciljeva koje ste tu naveli? Naravno, za nekoliko trenutaka će nam se pridružiti Franz Timmermans, ali mi znamo da je sljedeća stvar koja je na dnevnom redu procjena učinka. Prema tome nas zanima da li kako ste to povezali, dakle ove ciljeve sa jednostavno ekonomskom izvedivošću i konkretnim ekonomskim pokazateljima i podacima. Hvala na svim ovim pitanjima. Ja ću ponovno pokušati biti vrlo kratak, sažet u mojim odgovorima. Čitav niz pitanja se iz jasnih razloga naravno e, vrtio i referirao na zeleni plan europski. ali mislim da sve oni naslovi iz zelenog plana i sve ono što nam je do sada o njemu poznato u smislu paketa politika nikad nije bio do sad tako dobro usklađen sa onim nalazima do kojih dolaze znanstvenici ili ih izrađuju na agencije poput naše. Nikad nismo bili do te mjere harmonizirani, do te mjere usklađeni. I, e, dakle, mislim da sad jesmo li mi vezani za taj proces u komisiji? Jesmo, jako, jako usko smo vezani. Mi usko surađujemo sa glavnom upravom za okoliš i glavnom upravom za klimu. Osim toga imamo dobre kontakte sa kabinetom izvršnog potpredsjednika Franca Timmermansa, radimo sa glavnom upravom Mare, sa MUV-om, transportom, dakle i s ostalima koji su za naša područja relevantno, kao što vidite. I posebno je bitno ono što ide recimo naknadni rad, što mi zovemo generički jednostavno proces nadzora, pratnje, praćenje i tako dalje. Tu smo vrlo aktivno uključeni. Prema tome odgovor je vrlo jednoznačno da i jako smo vezani, jako usklađeni. Predsjednica Europske komisije je svodom rekla da, da se najbolje baljete onim što možete e, i najbolje rješavate ono što možete precizno izmjeriti. Vidite, mislim da je za veliki dio novog zelenog plava Europske unije bitno precizno mjerenje a to ćemo mi odigrati jako važnu ulogu jer to je naš glavni posao, to mjerenje i praćenje u realnosti. Zatim što ste vi pitali gospodine Gonzales, da, mi smo napravili izvješće E, o tom stanju prirode, to je bilo bitno za provjeru još uvijek prikladnosti cijelog programa Nature i direktive o prirodi. I tu smo imali dva zaključka. U zaštićenim područjima je stanje prirode bolje. Međutim, u mnogim zaštićenim područjima ono što nedostaje zaista dobri planovi za upravljanje kao i resurse koji su za to potrebni. Prema tome, stanje prirode bi bilo naravno puno bolje da imaju prikladne sredstva e, koja e, su im potrebna da se mogu pratiti pratiti i zaštititi. Nema dovoljno ni ljudi zaposlenih, nema puno drugih stvari, jer nema resursa dovoljno. Ali mislim da se to onda zapravo odnosi i na druga mnoga e, pitanja vezana za poljoprivredu, prenamjenu zemljišta i šumarstva. I vidite, mi nećemo dobiti bitku za bioraznolikost na 20% E, teritorija, nego ćemo je dobiti na kompletnom europskom teritoriju, što znači zaštita mjesta je jako dobra, ali to nije dovoljno, to neće riješiti sve samo od sebe. Ne smijemo zaboraviti osim toga da je više od pola europskih teritorija su pomorski okoliš, a na moru, pomorskom okolišu nismo smo ni, blizu da zaštitimo toliko kvadratnih, e, da kažemo, milja kako bi mogli govoriti o zdravom okolišu i na to treba paziti jer upravljanje tim morskim okolišem je još složenije jer po samoj definiciji to kažete što je zapravo protočnija ta okoliš to je teže, te je teže zaštititi naravno dolaze stvari doplutaju i sve ostalo. Zatim, pitanje pravedne tranzicije i okolišne ekološke pravde, da tako kažemo, pitanje onečišćenja zraka. Ja sam vam pokazala ovo izvješće, ali vi možete ući u dublje analize, primjerice u području velikih gradova gdje vidite jasnu segmentaciju i toč, počno koja ide paralelno sa podjelom na socioekonomske klase. To je naravno isto jedan od uzroka. Ponovno bih rekao, ako je Europa odlučno ozbiljno odlučila investirati adekvatne novce u taj pravedni e, prijenos i tranziciju, mi ćemo tu morati vršiti jasan monitoring. Mi imamo dobre podatke i o situaciji sada, ali pitanje ko će dobiti na kraju mandat i adekvatne resurse da prikupi sve te podatke i onda krene dalje u akciju. Naravno, to se može učiniti, može Eurostat ili možemo mi učiniti ili možemo zajedno, ali mislim da će tu to morat propisima se riješiti. I sad moram vam reći nešto što će vas iznediti, recimo e, e, SAD već gotovo 20 godina ima na snazi jedan zakon o ekološkoj pravdi, mislim gotovo 20 godina. I onda se tu u okviru toga radi svake godine jedno izvješće koje apsolutno se temelji na činjenicama koje su dokazive, o tome kako izgleda stanje u, ekološkoj pravdi u SAD-u te godine. Prema tome čovjek bi se začudio, ali to ima i prema tome i mi to moramo uvesti, a to bi onda uključivalo naravno praćenje onečišćenja zraka i svega ostalog. A glede standarda svjetske zdravstvene organizacije, mi smo prije nekoliko tjedana morali upravo praviti novo čišćenje u Bratislavi. Imamo jednu web stranicu koja se zove indeks čistoće zraka i tu možete E, kliknuti na bilo koji grad u Europskoj uniji, oko 25.000 ih tamo i dobit ćete e, čistoću zraka za tog dana u tom trenutku za zadnjih 100 dana i možete to onda usporediti sa standardima svjetske zdravstvene organizacije. Kad to sve primijenimo u Europi i pogledamo, onda i kad nakon što smo to počeli primjenjivati vidjeli smo da se procjenjuje da je otprilike jedna trećina ljudi, otprilike 114 tisuća ljudi ne bi umiralo u Europi od posljedica onečišćenja zraka, oboljenja respiratornog trakta i svega što dođe s tim. Prema tome i to smo uključili u naše izvješće, ali naravno možete dobiti detaljnije. Zatim ono pitanje o pijanistu i pijanu, klaviru. Da, mi jesmo, mi sviramo klavir to je jasno, mi smo ti pijanisti. Međutim, ako mi implementiramo zeleni plan Europske unije i ako više gradova učini e, više onog što bi trebali finalisti u nagradi za europske gradove e, rade, onda bi to bio dobar odgovor. Kada bismo bolje implementirali politike koje imamo i propise koje imamo, mi bi bolje mogli oblikovati našu budućnost i vidjeti kako se to mijenja. Mi stalno gledamo na one klasične podjele i mislimo da nije tako strašno i vodimo svoj posao kao do sada. Međutim, planeta, naša zemlja to više ne može podnijeti, prema tome posao se više ne može određivati kako je to do sad bilo. Da li smo svoje podatke sve stavljamo na raspolaganju našim građanima, građanima znanstvenicima i češće nego svakih pet godina? Naravno da da. Mi sada imamo recimo E, razne stvari koje možemo online stavljene na raspolaganju za ljude koji s iole imaju pristup novim e, tim medijima i mapiramo, to, imamo mapa i prošle godine smo imali recimo više od 30 milijuna korisnika koji su to pratili. To su novi načini komunikacije s našim građanima, a osim toga sve više ćemo koristiti i mogućnost vizualizacije upravo zahvaljujući sustavu Kopernikusa koji nam daje prostorne podatke i ostale koji su vrlo bitni i sve nam šalje dolje i to onda naravno djeluje na naše ljude, građane koji vide u realnom trenutku realni prikaz bilo gdje, bilo čega što se nas tiče u Europi. A zatim pitanje poljoprivrednih praksi i otiska ekološkog EU, unije, naravno i pitanje ribarstva. Ali nemojte zaboraviti da ako o govorimo ne smijemo zaboraviti da svaka hrana koja se proizvodi mora biti i prava hrana i zdrava hrana i hrana koja ne stavlja previnek, ne, ne dovodi ostatak svijeta pod preveliki pritisak, kao recimo proizvođače soje i koja naravno će ostaviti unatoč svoj svojom uzgoju i proizvodnji još uvijek jedan zdrav okoliš za nas i sve koji tu živimo. Jasno, dio toga se može povezati s pitanjem tla i poljoprivredne površine. Jer ljudi pokušavaju regenerirati poljoprivredne metode kako bi regenerirali tlo. Ali to se može na high-tech način napraviti ili jednostavno proširenjem mnogih inovacija u mnogim sektorima. I pogotovo tamo gdje su do sad radili svi vrlo konzervativno, a ne inovativno. Ali ja mislim da možemo to kompletno preokrenuti ako damo prave impulse i pokažemo im koji su ciljevi i obrazložimo zašto. I to je dio upravo one strategije od polja do stola i dio onog najvažnijeg u novoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Ali sad moram skočiti opet na tlo i na površine. Dakle, tu imamo pitanje bioraznolikosti u tlu, zatim pitanje e, otimanja zemlje, jer vidimo da se sve više zemlje otima, recimo u ovom razdoblju koje smo mi proučavali u studiji, smo vidjeli da je u proteklih 25 godina dodatnih 7% tla E, zapravo oteto i koristi se u, cilj, u svrhe i na način koji ne odgovara našim ciljevima. Zatim regeneracija tla koja može biti jedan vrlo pozitivni cilj jer čuva bioraznolikost, ali to smo već rekao, to je stalno na stolu i tome se političari bave tim pitanjem. Da li je tu načelo neutralnosti mreže na snazi? To je instrument za koje moram iskreno priznati da nemam baš neku jasnu viziju da bi to mogao biti naš glavni e, načelo. Mislim da je jedan jači sustav upravljanja, ekološkog upravljanja površina puno važniji. To me podsjeća na jedan naljepnicu na autu kad sam vidio kad sam bio u Americi i tamo je pisalo moramo prestati tretirati naše tlo kao prljavštinu, kao prljavu zemlju, kao prašinu i mislim da je to ono što je bitno. To nije prljavo, to je na život. A zatim proračun. Da, stvarno, ovaj trenutni prijedlog e, se, zove eufemistički kazano stabilni uvjeti, a to tako je i za naš prijedlog za financiranje u novom proračunu, a to je u stvari jednostavno drastični rezovi. I prema novom prijedlogu komisije bi dobili 14% manje sredstava, a ako to sad počnemo obračunavati u odnosu na naše fiksne troškove, plaće, iznajmnine za prostorije, režije i tako dalje, to bi značilo da moramo ići na smanjenje od 25 do 30% naših zaposlenika, a to je potpuno nespojivo sa onim očekivanjima koja se polažu u nas i koji, e, koji su nama zapravo jedan, mi smo svjesni tih očekivanja jer koliko mi moramo pružiti potporu i podržati logistikom, našim nadzorom, analizama i prikupljanjem podataka upravo realizaciju zelenog plana Europske unije. Prema tome, ja sam optimist i nadam se da će se proračun nekako uskladiti sa onim ciljevima naše agencije i ulogom koju naša mala agencija treba ispunjati. Mi je minijaturna agencija, imamo 210 zaposlenika i mi smo iza svih ostalih agencija u ne više puta, desetak puta smo manje, imamo proračun. I prema tome mislim da bi se mi moramo pojačati svoje kapacitete kako bi vama pomogli da ispunite svoja obećanja i obaveze koje ste preuzeli u svojim politikama, bez obzira bilo to u vijeću, komisiji ili parlamentu. To je više no očigledno. I nadam se da će se to srediti. A zatim pitanje predsjednika odbora da li imamo dovoljno podataka za jednu procjenu kako bi to izgledalo u makroekonomskim uvjetima ili u sektoralnim uvjetima za ove različite putanje minus 45, minus 50, minus 55% različite scenarije recimo da se ostvari. Mi ih imamo samo parcijalno recimo za energetski sektor i to smo napravili tek toliko da se vidimo gdje su nam snage, gdje treba dalje investirati. Onda smo ozbiljno radili na sektoru prometa i mobilnosti ali jasno je da se tu treba biti više investicija u Europi kako bi se stvarno moglo ne samo mapirati, nego ono detaljno i vizualno prikazati šta to znači za sve. I mislim da bi bilo dobro kad bi tu mogli povući i objediniti sve informacije koje već postoje u različitim europskim sustavima mi surađujemo s onima koji rade procjenu učinka, ali mislim da je možda to mapiranje zelenog plana, njegove makroekonomske i socioekonomske dimenzije, to bi bio jedan posao koji bi na gotovo virtualan način povezao različite igrače u europskim područjima, bi, ključnim područjima znanja i vještina i stručnosti, što bi bilo od ključne važnosti opet za ostvarenje zelenog plana. Hvala lijepo. I e, sada idemo na dvominutne samo zaključke sa profesoricom Jelenom Jenk. E dakle, on je naš predstavnik u Upravnom odboru ja. E Hvala vam. Dakle, ja sam članica Upravnog odbora Lijana jen Za Europski parlament svakodnevno radim kao profesor na sveučilištu u Švedskoj i ono što je danas ovdje izloženo je vrlo važno što se tiče izgradnje kapaciteta za Europu, za Green Deal. Snaga agencije je znanje zapravo koje upravo vi pružete, ali isto tako i procjene razmatranja o politikama, inovacijama i vođenje donošenja odluka. Dakle, također je ovdje vaša snaga mreža koju imate diljem Europe u svim državama članicama. Agencija sama po sebi je vrlo malena, kao što ste već prije rekli. I što se tiče svih tema koje bismo voljeli da pokrijete, doista nije velika. I cijenim što vi i dalje neprestano preuzimate na sebe nove teme, nekima poput održivo financiranje, poljoprivreda, prehrana smo već čuli danas. Agencija sada razvije novu strategiju za 2020. do 2030 što je vrlo važno. Imamo tu mnogo želja o tome što bi se trebali u budućnosti raditi, ali ja bih svejedno dodala još samo jednu želju na taj popis. Ono što ste nam danas izložili je vrlo, vrlo važno i voljela bih e, svake godine dobiti sažetu, kraću verziju toga kako biste mogli svake godine se vratiti i podsjetiti nas na to što nam je važno za budućnost. Hvala.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 Možda samo kratka jedna reakcija na ovo. Mi daljemo izvješće o godišnjim pokazateljima koje sam u prethodnim godinama izlagao u parlamentu. To nije isto kao i rasprava koju smo danas imali o tome kako pratiti naše održive razvojne ciljeve, kako Europski Green Deal pratiti i osmi program zaštitu okoliša, a pretpostavio bi da to preklapanje koje postoji, da bi trebalo jednu raspravu napraviti gdje se to, kako to napraviti na jedan učinkovit način, da imamo jedan komplet pokazatelja koje možemo dakle, zadati i koristiti i sami i ponuditi ih i drugim dionicima, dakle Eurostat i neke druge agencije, tako da onda imamo jedno integrirano razumijevanje toga e, što radimo na temelju ovih pokazatelja da kako dobijamo svake godine nove zahtjeve i kada vi se vi bavite raspravama proračunskim u parlamentu, svake godine vidite i tu detalje. I usput zahvalio bih parlamentu na podršci koju smo dobili osobito koja je proizašla iz ovog odbora za proračun 2020. gdje dodajemo određene resurse na raspolaganje agenciji, što je od ključnog značaja, jer za nas također to znači da uspijemo saviti ovaj trend. Izgubili smo tijekom proteklih godina već određen broj ljudi, jer smo spavali, spadali te mjere štednje, tako da doista moram reći da cijenim eh, vašu posvećenost radu parlamenta od strane parlamenta agencije od strane parlamenta. We are going to uh, uh, Možemo nastaviti. Sa zadovoljstvom možemo pozdraviti gospodina Franca Timmermansa, izvršnog predsjednika Europske komisije, svega par dana nakon plenarnog izlaganja Green Deala, Zelenog pakta, tako da je doista sjajna prilika za članove odbora da dublje zarone u neke od stvari kojih smo se upravo dotakli na plenarnoj. Raspravu ćemo započeti sa izlaganjem od 10 do 15 minuta gospodina Timmermansa, a zatim ćemo dati riječ koordinatorima u ime klubova zastupnika, svakome po dvije minute, a tada već imamo pun popis govornika, pa ćemo započeti sa 10-15 minuta izlaganja gospodina Timmermansa. Izvolite. Hvala vam, hvala vam lijepo. Iznenađujem što su Basi svi drugi e, članovi delegacije iz Madrida već ovdje. Mislio sam da ću biti brži od vas, ali vi ste već svi ovdje. Sutra ćemo se, ako se ne varam, na plenarnoj baviti Madridom. No jedno što mogu reći na tu temu je da nas doista svijet promatra. Green Deal, New Green Deal, European Green Deal, kako god zeleni pakt zvali, to je bilo od velikog interesa i u Madridu me neprestano se tražilo da objašnjavam o čemu se radi a isto tako i odsustvo bilo kakvog oblika američkog sudjelovanja, odnosno vodstva u ovoj fazi i određena nesigurnost, nevoljkost Kineza, da li dalje žele predvoditi ovdje ili ne, je učinila još važnijom europsku ulogu u raspravi o klimatskim promjenama, a Green Deal bi mogao biti dobar instrument da pokažemo da smo spremni preuzeti odgovornost i da možemo i nešto ponuditi ostatku svijeta. Za mene zamislimo naše cijelo gospodarstvo, sva naša društva od protekle industrijske revolucije temelje se na fosilnim gorivima na ugljiku. A ono što sada trebamo je zadržati visoku razinu prosperiteta, ekonomski rast, dobrobit stanovništva, čak poboljšati, ali ne temeljiti to na ugljiku. Dakle, to je doista temeljna promjena načina na koji je izgrađeno naše društvo. Green Deal, zeleni pakt je europski pokušaj da se to unese u jednu promjenu paradigmi potrebno da se promaknemo sa gospodarstva temeljenog na ugljiku no gospodarstva gdje možda nije u potpunosti odsutan ugljik, ali nije više prijetnja opstanku planeta što se tiče sposobnosti da ga nastanjuju ljudska bića. To je dakle po meni suština zelenog pakta i zbog toga je to vjerojatno jedan od naj intenzivnijih projekata na koji se Europska unija ikad dopustila. Ne znam, jedan drugi takav projekt. Možda to možete upotrebi usporediti sa liječenjem Europe nakon hladnog rata, neki sa unutarnjim tržištem. Ja mislim da su to preslabe usporedbe sve. Vjerujem da je ovo mnogo veće. <clears throat> Doista jedan reboot, ponovno organizacija cjelokupnog sistema. Također, ovime se bavimo zbog naših mlađih naraštaja, vidim da ih i danas ovdje imamo predstavljene. <clears throat> Najmlađi naraštaj na sto traže, a zamah imamo upravo zbog njih. Tek nedavno sam doista uočio važnost toga, oni koji nječu klimatske promjene ili skeptici. I oni imaju djecu. <clears throat> I ta djeca razgovaraju sa svojim roditeljima i mislim da je to doista najsnažniji pokret stanovništva danas na svijetu i aktivacija i nominacija osobe godine u tajmu osobe jedne od 16 godina doista pokazuje koliko je to važno, u kojem smjeru to ide, a vaš odbor će biti ključan u svemu tome jer prelazak od samo riječi i pričanja o promjeni paradigme koja je potrebna Zatim dolazi naša odgovornost da se to pretvori u politiku, u zakonodavstvo i nadamo se da u sljedećih pet godina <clears throat> možemo taj veliki naftni tanker, možda možemo reći, možemo mu promijeniti kurs i ako sljedećih pet godina upotrebujemo da se promijeni taj kurs, od tada dalje će se novi jedan smjer stvarati, a to će ići u smjeru neutralne, neutralnog utjecaja na klimu do sredine stoljeća. O to snažno vjerujem, ali znam isto tako da će to biti izuzetno komplicirano. <clears throat> Koja su neka od načela koje smo uključili u zelenom paktu? Prije svega, Želimo da ono što radimo bude temeljeno na dokazima. Tijekom proteklih pet godina i radeći na bolje zakonodavstvu i sastavljanju zakonodavstva, naučio sam da bi to isto trebali potrebiti za sastavljanje novog zakonodavstva, jer iskustvo koje sam imao sa strategijom u plastici pokazalo mi je da ako ste bolje spremni i više puta ako ste provjerili da je izvedivo ono što pokušavate, tada zakonodavni proces može biti mnogo brži. Osam mjeseci je neki svjetski rekord. I nadam se da možemo osmisliti načine da se provode standardizirane studije utjecaja u ovom području na način na koji će pomoći suzakonodavcima da bolje zajednički rade. Sljedeće ljeto imat ćemo sveobuhvatnu procjenu najbolje ili strategije u smjeru klimatske neutralnosti do 2050. da vidimo da možemo doći do 50% ili 55% 2030. što se tiče smanjenja emisije. Zbog čega će to biti sljedeće ljeto? Zbog toga što želimo biti spremni za Glasgow. <clears throat> Sastanak ondje postaje sve važniji nakon ovog u Madridu koji nije dao toliko sjajne rezultate. I ukoliko to uspijemo, Vidjet ćemo u procjeni koji pojedini dijelovi gospodarstvo, transport, energetika, zgradarstvo i tako dalje će mogu doprinijeti ostvarenju naših ciljeva. Nakon procjene revidirat ćemo sve zakone i politike ciljajući na jedan puni paket koji bi bio objavljen u lipnju 2021. Sljedeći stup je širi obuhvat e, zelenog pakta. Da, to se tiče okoliša e, i klime i prirode istodobno, jer to je jedini način. Imamo samo jedan ekosustav u kojem živimo, na temelju kojeg živimo i ondje naša klimatska jamstva su doista raznolika. Dakle, ovo se također tiče biološke raznolikosti opasnosti od gubitka preko jednog milijuna vrsti, trebamo netoksično okruženje, čistu i zdravu hranu i proizvodnju drva kroz održivu poljoprivredu i šumarstvo, čistu, čiste i zdrave gradove s više drveća, trebamo bolje upotrebljavati vodnim resursima, pročistiti zrak koji dižemo. Razgovarao sam u Poljskoj sa ljudima i pitali su me s političke strane su mi rekli to je preteško za nas, a ljudi su rekli moramo to napraviti, gušimo se u gradovima, to više nije prihvatljivo. Dakle, moramo stvoriti zamah potreban za to ukoliko dobro odradimo. A za to nam je potrebna i industrija, industrijska strategija, Dakle, najbolja strategija orijentirana na budućnost i rast u budućnosti koju možemo zamisliti. Četvrto, trebamo novac za to. Nova ambicija stvaraju takozvanu investicijsku potrebu od 250 barem milijardi eura godišnje. Za sljedećih deset godina, to je doista mnogo, 3 trilijuna otprilike. I naše posvećenost za to po da jaz popunimo sa našim proračunom, javnim rashodima država članica i najvažnije novim privatnim investicijama svi trebamo raditi na tome jer trošak nedjelovanja bi bio ogroman. <clears throat> I gotovo mi je uvredljivo za našu profesiju da industrija i banke se čini da se kreću brže od politike danas. <clears throat> To ne bismo smjeli dopustiti. Mi bismo trebali predvoditi, a ne pustiti da banke i industrija predvode. Zbog toga ćemo uvesti jedan mehanizam za pravednu tranziciju s fondom u njegovoj suštini ne radi se o financiranju tranzicije, što bi taj mehanizam i fond za pravednu tranziciju trebali odraditi. Oni bi se trebali pobrinuti da tranzicija bude odrađena na pravedan način, dakle da pomogne onim regijama koji imaju veći izazov pred, od drugih i tako je moguće dakle, stvoriti jednu pravednu tranziciju. Također možemo do 100 milijardi eura podići ako se sredotočimo na tehničku pomoć, državna pravila državne pomoći, zelene obveznice i sve to što možemo uključiti u mehanizam za pravilnu tranziciju. I posljednji najvažniji stup klimatski pakt. Zeleni se pakt tiče ljudi, zbog toga bi treba biti zeleni pakt koji dolazi od samih ljudi. Mislim da se vodstvo, upravljanje time mijenja upravo u ovom trenutku i postoji sve veća potreba za izravnim uključenosti sviju, poslovne zajednice, sindikata, nevladnih organizacija, akademske zajednice, svi koji u ovome sudjeluju trebaju biti i dio pripreme, rasprave i donošenja odluka. Dakle, klimatski pakt bi trebao biti pun i zbog toga treba mi posvećenost ovog odbora da vidimo koji je najbolji način da se taj pakt popuni i čini ga se korisnim. Ako ovo dobro odradimo, bit će to fantastično putovanje. Ako ne odradimo dobro, to će biti sljedeća Lisabonska strategija i svi će nam se rugati i rugati se Europskoj uniji. Ja ovo doživljavam kao priliku za Europu da se ponovo formira, a isto kao prilika da ovaj odbor predvodi parlament i time predvodi zakonodavni proces kako bismo dobru stvar odradili i kroz pet godina ovaj projekt da više ne bude opoziv da ide svojim vlastitim putem u smjeru 2050. Hvala. Javilo se sedam govornika zajedno sa koordinatorima u ime Pučana Peta Lize. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala prvi izvršni potpredsjedniče i čestitam vam na zelenom paktu i u von der Leyen i cijeloj komisiji. Mi iz snažno podržavamo ovaj prijedlog sa svim njegovim detaljima, sa pravednom tranzicijom i sa činjenicom da se obraća pozornosti na strategiju za industriju i također e, s obzirom na to da se obraća pažnja na učinak e, na okoliš. Ja ću nastojati povezati ono što se dogodilo u Madridu sa zelenim paktom. Rezultati su razočaravajući ako govorimo o konkretnom ishodu. Kao što uvijek kažemo, bolje imati nikakve rezultate nego loše rezultate. I to jest takva situacija. Na bilateralnim sastancima mi se činilo da su druge velike zemlje spremne poraditi sa Europom na većim ambicijama i zato se želimo usredotočiti na ovaj dio zelenog pakta, odnosno da pružimo ruke drugima sa svim mogućim instrumentima kako ne bismo ostali sami. Drugo, pitanje šuma. Snažno pozdravljam činjenicu da se šume spominju, ali kada je riječ o konkretnim aktivnostima, rekli ste da treba zasaditi dvije milijarde stabala. Pitam se odakle novac za to. Spominje se zajednička poljoprivredna e, politika, ali komisija je proložila da se sreže drugi stup, a to je jedin način na koji bismo mogli financirati održivo gospodaranje šumama ili sadnju stabala. I na kraju potičem vas e, da radite na e, cijeli oglika u onim područjima gdje se to još nije dogodilo. Imamo dobar e, politički miks, kao što ste rekli na saslušanju. Dakle, trebaju nam i mjere koje su temeljene na tržištu, a ne samo nadzor i upravljanje. Hvala, Juta Gutelandu, ime sid Hvala, gospodine potpredsjedniče Timmermans. Kao i obično, bilo vas je zanimljivo slušati i od prošloga tjedna, od predstavljanja Zelenog pakta i od Kopa 25, osjećam veliki ponos što sam e, u ovom domu i podnosim se onime što se ovdje događa. Ovo je bio veći događaj nego što sam očekivala, imala sam snažna očekivanja, tako da je ovo nešto čime se i vi možete ponositi, a također je to i pravi dar za našu raspravu sada gdje imamo mlade u svijetu koji očekuju od nas izvršavanje obećanja. Da, mlađa generacija može biti ponekad malo zahtjevnija. Ali zeleni pakt će donijeti rezultate jedino ako ljudi budu uz nas i ako to budemo činili za narod. Naravno, kao socijaldemokrati, koordinatorica SID-a, drago mi je što ste istakli pitanje pravedne tranzicije i to je prava poruka. Naravno, postoje uvijek nedoumice i time ćemo se baviti u narednim godinama, naročito nedoumice u vezi sa ETS-om. Jasno je što parlament misli o cestovnom prometu i o ETS-u. Dakle, zanimalo bi me čuti što vi mislite o tome malo podrobnije, jer je to bitno pitanje. Želim spomenuti također i brodarstvo. Znam da tu imate neke predođbe o tome i pitam se hoće li se to predstaviti 2021. godine u sklopu revizije ETS-a. Mislim da bi bilo dobro kad biste mogli odgovoriti na to pitanje. Također, e, razmatrate i linearni faktor smanjenja i usklađujete to sa e, ažuriranim ciljevima za 2030. godinu, što je dobro, ali treba također i e, razmotriti koji je iznos slobodnih kvota. I zatim kemijske tvari na kraju počev od e, strategije nulte stope onečišćivanja, možete li potvrditi da ćete vi voditi glavnu riječ o tome, jer e, tu imamo nekih zbunjujućih elemenata, jer e, to bi značilo da je težište na okolišu, a s obzirom na ono što se sada događa u svijetu, s obzirom na izumiranje vrsta, treba nam također snažna politika i po pitanju kemijskih tvari. Hvala gospodine Torvalds i ime Hvala gospodine predsjedatelju. Mislim da se moramo dogovoriti o vašem naslovu jer e, to oduzima pola vremena za govor. Budući da sam 16 e, godina stariji, ja bih vas e, ipak htio zvati Franz. Govorili ste o zacrtavanju puta, a znamo da ima mnogo onih koji bi uzeli olovku u ruke i crtali tu po kakvim papirima, možemo to sada protumačiti na različite načine, ali kao prvo trebamo zacrtati i rokove. Priprema se sastanak na vrhu u Kini i slično i ako želimo ozbiljno shvatiti izazove koji su pred nama, onda trebamo i djelovati prije samita u Kini. Treba nam dakle rok. Iduće godine e, predviđeno je strukturiranje zakona o klimi, hoće li to biti okvir i na koji će to način biti okvir i kako će to biti povezano sa upravljanjem za razdoblje 2020-2030 jer u strukturi upravljanja imamo i nekog prostora za ove crtače pod navodnicima, dakle treba vidjeti hoće li struktura ostati ista. I jednom kada budemo se upoznali sa time kako vi vidite strukturu ovog zakona o klimi, onda se možemo dogovoriti oko toga i na koji način se uklapa ova nova brojka od 55 u tu strukturu i hoće li sa struktura se moći poboljšavati uz put i nakon glaskova i nakon sastanka na vrhu. Dakle, evo, možete me zvati Nils. Evo, ako mi možete iznijeti te brojke, bit ću vrlo sretan. redu, bast. Hvala gospodine predsjedatelju i hvala prvom izvršnom potpredsjedniku Fransu Timmermansu. Da, znate da su nizozemci uvijek spremni, e, spretni s titlovima i naslovima. Evo, konačno imamo zeleni pakt e, i zapravo sada počinjemo sa prelaskom na novo gospodarstvo. To je doista važno. Ako pročitate dokumente, ako pročitate analizu i utvrđivanje tema, E, to zvuči recimo kao zeleni manifesto i to bi možda mogle, moglo neke u ovoj prostoriji uznemiriti, ali zapravo to samo znači da te politike sada vode glavnu riječ. Ali ono što je najbitnije je kao i uvijek provedba jer e, najavljuju se nove strategije koje će uslijediti svakojake politike, ali tu će se postaviti određena pitanja. Ja bih postavio dva od tih pitanja. E, prvo, bioraznolikost. Bioraznolikost je jedna od najvećih prijetnji. Ako pogledamo gubitak bioraznolikosti, to je uvijek u tijeku i nismo niti blizu zacrtanih ciljeva. Mm, rješenje bi bilo povećanje zaštićenih područja, ali znamo da je najveći problem pritisak na ta zaštićena područja, a ne ona sama po sebi. E, jedan od eh, pokretača toga je poljoprivreda, a sa reformom ZPP-a možemo to izmijeniti, ali reforma ZPP-a će se zaključiti iduće godine, bit će na snazi eh, sedam godina, od 2021. komisija će izaći s mjerama kako bi riješila pokretače eh, uništenja bioraznolikosti, a to će biti poljoprivreda koju smo zacrtali godinu prije na sedam godina. Dakle, to je dosta teško pitanje za riješiti, jer što ćemo onda poduzeti u vezi sa e, reformom ZPP-a, ako je utvrdimo na 7 godina, a te godinu kasnije ćemo razmatrati pokretače gubitka bioraznolikosti. Isto vrijedi za trgovinu. U zelenom paktu s pravom stoji da trgovinskom politikom možemo izvršiti veliki utjecaj, a isto s pravom govorite da se ponosite time što sada imamo i uvjetovano sa pariškim sporazumom, ali u svjetlu Madrida prošloga tjedna znamo da ona zemlja koja je potpisala Pariz, a ne ponaša se u skladu s tome, i tu mislim na Brazil, recimo uživa sporazum s nama, tu Mercosur, a tu ovaj, e, ovo poglavlje uopće nije obvezujuće. Dakle, kad će komisija se pobrinuti za to da ovo poglavlje o održivosti postane obvezno? Evo, to su pitanja na kojima možemo, možemo doista pokazati da želimo nešto promijeniti zelenim paktom. Hvala gospodin Hakarajnen u ime IDEA. Hvala gospodine Timmermans. E, ne želim reći da se klima nije promijenila i to smo osjetili na sjeveru u proteklih 30 godina, ali zelene stranke i njihovi programi imaju te sulude ciljeve koji nemaju nikakve veze sa životom. Ovaj zeleni san napada gospodarenje šuma i šumarstvo u mojoj zemlji, u Finskoj. Postoje zemlje gdje ima malo stabala, ali to nije slučaj Finske. Dakle, ostavite na miru Finske šume. Ovo povećanje od stupnja i pol je sveta brojka koju svi stalno ponavljaju a sunce koje ne zna ništa o ovoj besmislenoj brojci Čini se da tu opisaju biblijske katastrofe u kojima se stalno predviđa kraj svijeta. A ovi pretjerani ciljevi će značiti da će se povećati porezi. Što možemo e, reći našim jadnim građanima kada e, benzin dosegne cijenu od 3 eura po litri? Smatrate li da je ovo realističan pristup? Ja mislim da je ovo utopija. Emisije CO2 za električna vozila su veće nego u slučaju modernih e, vozila na dizel ako sagledamo cijeli njihov životni ciklus. Zašto Pariški sporazum e, ostavlja slobodne ruke Kini koja je time slobodna onečišćavati? To znači da gušimo same i sebe. Hoće li Europska unija nešto tu poduzeti? Svaka vremena imaju svoje ludosti a ova ludost sa klimom je ludost našeg doba. No, trebamo ipak tome pristupiti zdravorazumski. Hvala, Aleksandar Vondra u ime ECR-a. Dragi gospodine potpredsjedniče, evo započet ću time što ću vam poželjeti su moguću sreću od svega srca jedan od e, najsjajnijih umova i najboljih komunikatora koje je Europska komisija ikad imala prodaje nam nešto što je nazvano paktom, ali je zapravo revolucija. I to je revolucija koju je lako prodati ovom parlamentu, ali će je teže prodati ljudima u Europi, naročito onima koji se boje posljedica. ECR je svakako spreman raditi s vama na vjerodostojnim i ostvarivim politikama zaštite okoliša, ali imamo određene dvojbe u vezi sa ključnim pretpostavkama koje se nalaze u ovom objavljenom tekstu. Vlada zabrinutost u vezi sa postupcima, ambicijama, financijskim sredstvima i napetostima do kojih bi moglo doći u Europi a i e, između Europe i ostatka svijeta. Kada je riječ o postupcima, mi se zalažemo za usku suradnju na načelu konsenzusa sa Europskim vijećem. Kada je riječ o ambiciji, pa gledajte, evo prije sat vremena ovdje smo razmatrali izvješće Agencije za zaštitu okoliša sa ciljevima za 2020. godinu i samo 7 od 28 zemalja je unutar zadanih parametara. Dakle, kako bismo ubrzali eh, rad na ciljevima, mogli bismo sami sebi naškoditi. E, nemamo jednu jedinstvenu viziju o tome kako doći do financijskih sredstava. I na kraju napetosti unutar Europe i između Europe i ostatka svijeta. Evo, upravo smo vidjeli koliko bi to moglo biti teško i e, upravo je kancelarka Merkel rekla prošloga tjedna da ova E, prilagodba emisija na, e, preko granice bi mogla dovesti do trgovinskog rata, a to je posljednje što si želimo, odnosno rat s drugim zemljama. Hvala. Hvala sada Silvija Modik za Gospodine Timmermans, hvala vam. Hvala vam što ste nam se pridružili, što ste došli u naš odbor i prenosite nam tu važnu poruku i sudjelujete u našoj raspravi. Jako je važno da mi napravo shvatimo da se klimatske promjene održavaju na sve sektore i da se to mora da i provesti naša revolucija, naša promjena u svim sektorima. Taj prijelaz, ta tranzicija će se odraziti posvuda i na sve i u poljoprivredi i u industriji, proizvodnji hrane, prometu ali ono što je najvažnije odrazit će se i na naše građane. Zbog toga je socijalna pravda ekstremno vražna. Ali mi imamo i svoje brige. Da bismo bili do 2050. ugljično neutralni, onda je sljedeći korak posebno bitan. Mi moramo ostvariti ciljeve za do 2030. a to je već jako, jako ambiciozno. I mi ste obećali sada put koji ćete nam pokazati da dođemo do 55% smanjenja. A koliko sam ja shvatila, to je minimalni kriterij koji se mora ostvariti. To uključuje naravno i činjenicu da se razvijaju, na dobar način razvijaju ponori ugljika, pa bi onda mogli doći do 65% ali ne budemo li mi svoje ciljeve dovoljno ambiciozno zacrtali i postavili 2040. ćemo se naći u situaciji da ako za deset godina onda još želimo više neutralnost e, postići ćemo morati puno, puno skuplje, puno teže i puno užasnije metode koristiti da to ostvarimo. Prema tome, mislimo da to treba postupno raditi. Kako ćete to uzeti u obzir u vašim budućim zakonodavnim aktima? ako nam se ugljični ponori ne budu funkcionirali, nećemo uspjeti smanjiti emisije ni slučajno, ni blizu ni jednog cilja. U poljoprivredi imamo ogroman potencijal za rad, ali ne ovako, nakon nastavimo kako danas radimo. kako ćete dakle osigurati da i poljoprivredni sektor e, se mijenja i djeluje povoljno po okoliš, a ujedno i čuva bioraznolikost. Jer ako ne budemo promijenili način rada, ako hoćete mentalitet u poljoprivredi, ništa nećemo postići. Poljoprivreda je sigurno najveće područje gdje se može bioraznolikost očuvati i općenito da doprinos ostvarenju ciljeva smanjenja emisija. I u Finskoj, kolega. Ali e, nije za sad dovoljno učinjeno na očuvanju bioraznolikosti, a to se i u Finskoj dogodili. To moramo dakle to uzeti u obzir, na to paziti. Zatim bioenergija koju dobivamo iz šuma. To pogotovo je važno tamo gdje ugljišni ponori ne funkcioniraju dovoljno dobro. Kako ćemo dakle tu ulogu šuma u budućoj strategiji e, dovoljno uvažiti i uzeti u obzir? Prva, runda odgovora je gospodin Evo, ja ću učiniti sve što mogu. Dakle, gospodin Liza je potpuno u pravu. I ja sam tu poruku jasno tako i na isti način iščito čuo i protumačio u Madridu. Sljedeće godine ćemo imati ogroman zadatak dakle kojeg će morati obaviti naša klimatska diplomacija u svim dijelovima svijeta. To je i dobra i loša vijest. Dobra vijest je kad smo mi prezentirali zeleni plan klima, odmah, Kanada je odmah rekla i mi idemo na istu stvari i mi ćemo to propisati do 2050. klimatska neutralnost. To je rekla i Kolumbija i Čile. Mnoge druge zemlje su jako zainteresirane i pitaju kako ćete uspjeti u tome šta planirate konkretno. Loša stvar je ona, šir, dokle u široj, to gledano, u široj slici e, globalno, Kina zapravo ne sudjeluje i oni stoje nekako rezervirano sa strane, samo promatraju. Tu ćemo morati jako puno investirati u kontakte i bolje uže veze s njima. A zatim Brazil, e, on de facto blokira sve i pokušava na mnoge države koje su nama jako bliske, recimo afričke države, djelovati da se i oni povuku i blokiraju. A recimo afričke zemlje koje su nama vrlo bliske i koje zapravo stoje na istoj strani koji mi, se vrlo često osjećaju napušteni sami na svijetu. Prema tome u pravu ste, imate potpuno pravo. Tu treba klimatska ofenziva naše klimatske diplomacije. Shvatili smo i ne treba se to nitko drugi baviti time, ja sam shvatio, ja to znam, ja sam tog svjestan i radit će se na tome. I koristit ću 25 onih vaših koje ste spomenuli za te aktivnosti. Zatim, pitanje šuma i tu ste u pravu, treba nam konkretna mjere, to je krajnje važno, konkretna akcija. A u pravu ste i kad kažete da nam za to trebaju novce. Međutim, to moramo mobilizirati za to sve evropske fondove. Ja se pitam zapravo onom prvom stupu, moram to proučiti još brižljive. Ja mislim da se i prvi stup može bolje i više iskoristiti u ZPP, u zajedničkoj poljoprivrednoj, nego što se to čini sada da se može. Ali to ćemo vidjeti. Ali pazite, šume su najjeftiniji ponor ugljika e, od svih ostalih i ujedno nudi mogućnosti poljoprivrednom sektoru, nudi mogućnost da se poboljšaju ako hoćete i ekološka situacija u gradovima da se ozelene. Zatim pomaže nam da se kompletno e, bioraznolikost očuva. I ne mogu vam sad reći šta je bitno, ali mislim da ćemo imati jako puno potpore u javnosti za to. Puno je lakše zapravo govoriti ljudima o sađenju drveta nego o sustavu trgovanja emisijama. I mislim da je dobar početak da idemo na ekologizaciju ozelenjavanje gradova. Ali ponavljam, to moramo na vrlo pametan način učiniti. Jer, e, vidite, nije pametno ako budemo na e, lošim terenima sadili drveće recimo na tresetištima, ali možemo obnoviti naše šume na pametan način, to je dobro. podmladiti naše šume, ozeleniti gradove, to je sve bitno. Zatim pitanje određivanja cijena ugljika. I opet se s vama slažem, ovo se ne može učiniti. Zatim, određivanje cijena ugljika je jedan od najvažnijih elemenata. Ako me išta Madrid naučio, to je jasno, je da je, ako odu cijene ugljika gore, nema više ni jedan izvor e, obnovljive energije nije više preskup, da bi se istražio i e, eksploatirao. Mi, dakle, moramo... Mislim da je brodogradnja jedan od vrlo važnih e, područja i mi kao evropljani moramo to biti vrlo zahtjevni. Mislim da je to jako, jako važno. Što se tiče što se tiče e, prometa, da vam kažem ovako, da li da to bude zapravo da se držimo toga, da se ravnamo prema dokazima, isključivo dokazima koji su dokumentirani i da potom postupljaju. Ja mislim da je to dobra ideja i mislim uvjeren sam u to, ali ako nam činjenice, sad trenutno imamo svoje predržbe, ako nam činjenice, znanstvene činjenice pokažu u drugom smjeru, idemo onda tim pravcem. Mislim da je to najbolji pristup koji tu možemo zauzeti. Osim toga, mislim da moramo biti stroži u uvjetima ovih e, besplatnih kvota koje smo dijelili i da vidimo kojim je to sektoru dano i da vidimo, naravno to je sigurno zračni promet, sektor zračnog prometa, ali ima i drugih sektora gdje trebamo stvari istražiti i vidjeti da li je to i dalje u redu što su dobili količine besplatna, besplatno, dakle ovih emisijskih kvota. Zatim pitanje dakle koje u komisiji predvodi u određivanju strategije nulte stope onečišćivača to je naravno glavna uprava za okoliš Envi, to nema sumnja, oni su tu nadležni i glavni. Bez obzira da li to bili endokrini disruptori, pesticidi, kemikalije, mislim da mi nismo ni svjesni kolike su prijetnje po naše zdravlje kad se kombiniraju svi ti elementi, svi ti faktori i mislim da tu moramo biti temeljiti, otvoreni i javnosti to bolje prikazati. A zatim naši rokovi, vrijeme, kako je Nils pitao, pa gledajte, vi nemate puno izbora ako želite 2050. postići klimatsku neutralnost. Onda zapravo idete obrnuto, gledajte, krenete od 2050. prema natrag i dođete do 2020. i znate što mora biti minimalno ostvareno. I onda naravno to će se odraziti u svim našim propisima klimatskim. Ja sam se upravo danas sa nadležnim glavnim uprava našao i raspravljao o tome što će, što se tu sve u tim klimatskim propisima morati obuhvatiti i obuzeti. I to smo gledali sa svih sa svih strana, ali kao što vidimo ovdje imamo i sugestije koje su očito pokazuju kolika su iščekivanja mlađih generacija o nas. Evo vidite, ovo nije jezik koji ja više govorim, jesam nekada dok su mi djeca bila mala, ali u međuvremenu to zaboravim. No, vidimo po intonaciji da su očekivanja velika. Dakle, ja bih u klimatske zakone volio da budu što je preciznije mogući, kako bi nam odredili put do 2030. i dalje prema 2050 jer zakon o klimama koji nam samo kaže mi ćemo biti klimatski neutralni 2050. To je jako lijepo, ali ta deklaracija nije dovoljna, nije od neke koristi. Prema tome moram biti siguran da ono što tu unutra stavimo bude, naravno na pravnički način, jer to je pravno pitanje, bude precizno, jasno i da odredi kako ćemo mi doći do toga 2050. Znači, bit će obvezujuće stvari koje se odnosi na 2030. i sve ono kasnije do 2050. Tu ćemo odrediti tu kartu budućnosti. A osim toga, zakon ne smije sprječavati a da se možda mijenja naš pravac ili miks, mješavina politika ako smatramo da je bolji način. Pogledajte samo prije pet godina kako smo govorili o solarnoj i vjetroenergiji. Ni pet godina prije nije uopće ni približno nismo imali, nismo se toliko na to oslanjali, imali toliko te energije. Ali pet godina prije ne bi ništa napravili da nismo malo promijenili naš kurs, da tako kažemo, malo uskladili naše politike. Jer danas imamo recimo vjetar i sunce koji plaćaju sami za svoju investiciju da se ta energija dobiva i na taj način postaje jeftiniji od fosilnog goriva. Ali onda recimo vidimo danas da je recimo skladištenje i distribucija novi trošak i novi problem o kome nismo prije pet godina toliko razmišljali na taj način. Onda smo vidjeli stvari se razvijaju pa i mi mijenjamo recimo naše da kažemo pristupe i taktike i zato to zakon ne smije sprječavati. Mora biti fleksibilan u tome da možemo do 2050. mijenjati na razne stvari ono što ide najbolje. Zatim, Bas ima pravo ovo planiranje i pravljenje planova za konferenciju o bioraznolikosti u Kini iduće godine jedna od najkompliciranijih stvari. Mi nemamo uopće početni scenarij, nemamo nikakve referentne točke, nemamo nikakve kriterije, ako hoćete, za mjerila. I zato je to jako, jako eh, komplicirano. Mi sad radimo s našim svim službama da dođemo do toga i da se možemo spremiti za tu konferenciju. A zatim trgovinski ugovori. Ako strpamo u E, naš zeleni plan da želimo da te stvari budu obvezujuće o kojima ste govorili, onda ako ne možemo baš odmah možda da stavimo stvari koje su blizu obvezujućeg prirode. Jer u, u nekom trenutku ćemo morati našim građanima, našim izbornim bazama reći, uvjeriti ih da su naše recimo načini i uzorci potrošnje neće dovesti do deforestacije a kako ćemo to moći, kako ćemo im to moći uvjeriti, to je jedino ako budemo imali kompletno obvezujuće mehanizme u trgovinskim ugovorima, recimo Mercosur, ali to ide postupno. Zatim, reforma ZPP-a. Iskreno vjerujem da možemo više učiniti, čak i ako ne mijenjamo trenutne one osnovne parametre zajedničke reforme i zajedničke poljoprivredne politike. I ako sami sebi dozvolimo da kreativno razmišljamo ne samo o drugom stupu, nego ono što možemo više postići u prvom stupnju, mi ćemo uspjeti i mislim da ćemo idućih mjeseci s kolegama moći jako puno na tom napraviti i da ćemo na proljeće moći podnijeti i prezentirati jednu e, zapravo dorađenu strategiju i ne želim biti ikonoklastičan, ali ako pogledate unatrag u zadnjih 20 godina i pogledate šta je zapravo zajednička poljoprivredna de facto bila. Dakle, seljacima, poljoprivrednicima se reklo dajte dat ćemo vam malo, ali vi samo šutite i nastavit ćemo na onaj način na koji smo to uvijek radili. Jeste jedan mali, ali bitan dio naše ekonomije. Znamo da moramo za vas nešto učiniti, a samo šutite, ne talasajte, bit će sve dobro a sada imamo kompletno drukčije zahtjeve. Mi ćemo u budućnosti trebati više poljoprivredne, a ne manje ali to će mora biti kompletno drugačije poljoprivreda ako želi biti usklađena sa našim ciljevima na području smanjivanja pesticida, izbacivanja mnogih očuvanja bioraznolikosti i tako dalje. Znači mi se moramo baviti poljoprivrednom zajednicom i treba će nam i poljoprivreda i poljoprivrednici više nego ikad do sad. I to je nešto što možda i u mojoj političkoj obitelji nećete čuti svakog dana, ali ja sam došao do zaključka da, to moram reći. Jedina stvar koja me stvarno rastužuje kad vidim da seljaci izlaze na cestu i pokušavaju zaštititi sustav koji im ne daje, ne omogućava, ne jamči budućnost. To se u moje zemlji događa, ta tužna stvar. Tamo seljaci izlaze vrlo agresivno na cestu i, bore se za sustav u kome nemaju nikakvu šansu za budućnost. Prema tome moraju se svojom djecom raditi na tome da se iznađe i uetablira sustav koji im garantira budućnost. A mislim da i parlament i posebno ovaj odbor može biti dio, bitan dio u tom redizajnu, novom kompletno reformi, ako hoćete revolucionarnoj reformi zajedničke poljoprivredne politike. Premda neki ljudi to ne misle i ja mislim. A sada, ako i govorite o ovoj zaluđenosti klimom i klimatskim promjenama i tim prijetnjama, tu vam moram samo reći, ja mislim da su većina E, djece, da su većina ljudi u ovoj dvorani su djeca prosvjetiteljstva. A kao što znamo, prosvjetiteljstvo se ravna prema činjenicama i znanosti. A do sada mislim da su znanstveni nalazi potpuno neoborivi i vrlo jasni. I mislim da bismo, uvjeren sam da bismo mi ne samo politički nego moralni zločin počinili kad bi ignorirali te znanstvene spoznaje i ne bi djelovali na temelju toga to više nije nikakva šansa samo ili mogućnost za bolje, to je nužnost. Postalo je nužnost i ja to zapravo ponavljam. Ako nam krene jedan komet prema e, zemlji, E, neće niko reći to je histeritis, histerija, ljudi se boje, nema veze. Ne, ne bismo tako postupili ako dolazi komet i dokažemo da ide prema zemlji. Onda bi se sve snage mobilizirale da se komet razbije i zemlja sačuva. A ovo što se nama događa je isto tako jedan komet koji ide prema zemlji i prijeti uništenjem. A sad ovom mehanizmu graničnom o kom ste govorili, graničnom prilagodbi ugljika, odnosno e, Granične prilagodbi poreznih stopa, ovisno o emisiji ugljika Dakle, e, to su stvari koje su bitne da bi kao mjera da se opće provede pariški sporazum. Ja stalno govorim industriji da mora poduzeti ogromne napore u dekarboniziranju, a onda znamo da će nakon toga doći do curenja i bježanja e, ugljičnih stopa, dakle stopa za preko granice i ja dobro, to je vjerojatno moj nizozemski gen. Ja ne volim nikakve barijere u trgovini, nikakve trgovinske ratove, nikako ih ne volim, ali ako moramo u tom smjeru krenuti, da nam ne dođe upravo do tog curenja ugljika, popularno kažano i premještanja, dakle proizvodnje kroz toga i svega ostalog, mi moramo djelovati. Ti mehanizmi mogu biti različiti ili porezi na e, granici koji onda usklađivanje cijena ovisno o tome. To može biti zatim pronaći koliko koja hrana ili nešto izaziva, kakav im je ugljični otisak, onda to cijenom riješiti ili nekim drugim mjerama i na taj način to razriješiti. Ali mislim da sam sad odgovorio na ova najvažnija pitanja s poljoprivrede i šuma. Hvala, prećemo na drugi krug pitanja, započinjemo sa EPP-om Ester Delange, izvolite. Hvala vam, stavili smo donekle nezgodnu situaciju jer sam ja željela govoriti o zelenoj diplomaciji, možda čak i pozabaviti se Zapadnim Balkanom jer tu moramo nešto učiniti, ali ima nešto moram raščistiti prije svega poljoprivrednici koji izlaze na ulica e, u Francuskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj prije svega žele da ih se prizna, prepozna, a zatim čuti da neko kaže pa ZPP se zapravo svodi oko toga da vi niste toliko važni, sjednite u kut, niste toliko velik sektor, zašutite, je posljednja stvar koju trebaju čuti. Tako da me donekle uznemirilo ono što ste tu predložili i to moram reći, a sada Dakle, budite tihi, niste važni, ste se rekli, zapisala sam, ali želim biti pozitivna i usredotočiti se na nešto pozitivno što ste rekli, a to je bilo kreativno razmišljanje. Rekli ste želimo još više novca uzeti iz prvog stopa, ali razmišljati kreativno oko toga kako bi budući ZPP trebao izgledati. Jer to je zanimljivo jer spomenuli ste pravila o državnoj potpori, iako tu kreativno razmišljamo, trebamo priznati da dokle god za božićnu večeru poljoprivredima dajemo 17,4 centa po kilu sa 19 centi za crveni kupos za koje plaćamo 2,49 prokolice primjerice za božić su 9 eura po kili, postoji ogroman nesrazmjer između onoga što mi plaćamo i što oni dobiju. Dakle, pravila državne potpori bi mogla biti od koristi da se kaže dobro, vi radite za bioraznolikost više što znači da je vama skuplje proizvoditi, dopustimo, dopustimo dogovore o cijeni, u slučaju da je to nešto što je dobro za okoliš, bioraznolikost i tako dalje. Tako da moje konkretno pitanje, gospodinu Tivermansu kako ćete uvjeriti potpredsjednicu Vestager da kreativno razmišlja u tom smjeru, jer vjerujem da bi tu se moglo pronaći rješenje. Hvala, zamolit ću vas da se držite jednu minutu te... Hvala. Mame SID. Hajm. Dobro, da se to najavili taman kad sam ja dobio riječ. Gospodin izvršni predsjedniče, Franz, čestitam prije svega na Europskom zelenom paktu. Mislim da je to sjajan primjer toga kako možemo klimatsku pravdu povezati sa socijalnom pravdom. To mislim da je vrlo važno, to dvoje mora ići ruku pod ruku. Zeleni pakt je sjajan korak e, u smjeru znatnom smanjenju emisija za Europu i ostvarenju karbonske neutralnosti do 2050. A istodobno Europska unija je najveći potrošač u svijetu kao tržište sa sve većim otiskom ugljičnim ako razmatramo emisije na temelju potrošnje. I to je većinom zbog toga što uvozimo različite proizvode koje se proizvode van Europe. I kako bismo se borili protiv klimatske promjene i održivu budućnost izgradili, moramo se pozabaviti sa emisijama koje se temelje na potrošnji. A ovaj granični mehanizam bi mogao biti dobar način da, da proizvođače proizvoda koji idu u Europu natjeramo da proizvode na održivi način. Moje pitanje je bila postoji li alternativa za ovaj granični mehanizam, a to je uvođenje standarda održivosti za proizvode, uključujući polu za dovršene proizvode. Dakle, to bi moglo biti nekakav zahtjev za proizvodnju, primjerice i za čelik i takve proizvode i na taj način bismo naše zahtjeve za ekodizajn mogli proširiti i na sirovine i polu dovršene proizvode. Zanima me što mislite o tome. Hvala. Zastupnica Ramos, Rodriguez Ramos, Zarinju. Nije tu. Je. Hvala. Potpredsjedniče, hvala što ste nam se danas pridružili. Istina je da vodstvo Europske unije je bilo prisutno na samitu u Madridu. Imali smo neke razočaravajuće zaključke. Velike zemlje onečišćivače koji su odbili preuzeti odgovornost koju su već potpisali. A najbolji način da se njih pogura je da sami krenemo. Ukoliko oni ne žele na temelju članka šestoga djelovati, tada ćemo mi zapravo morati uvesti mjere kojima se na neki način možemo pobrinuti da se oni jednostavno da poštuju kvote za emisije. No, europski poslovi koji su inovativni i ne zagađuju trebaju biti zaštićeni, što ne možemo sami, trebamo uključiti tu i potrošače i sa jasnim označavanjem ćemo potrošačima moći pokazati šta kupuju, sljedivost će biti jasna i konačno ne mislim da možemo bilo kakve ciljeve za bilašku raznolikost ostvariti bez podrške poljoprivrednika, a sada doista Europa treba vas, a mi trebamo drugačiji oblik poljoprivrede. Hvala. Ponovno u ime EPP prema Dontovom sistemu, uh, e, Edinatac. Hvala gospodine predsjedniče na izlaganju. Pozdravljam Zeleni pakt koji je doista prvi europski plan za spašavanje budućnosti planeta. <clears throat> Međutim, odgovarajuće financiranje strane Europske unije je nužno kako bi se izbjegli dodatni troškovi za potrošače. Porast cijena energenata i hrane nije prihvatljiv Zbog toga nam je potrebno jedno troškovno učinkovito rješenje na temelju načela tehnološke neutralnosti i koje obraća pažnju na podršku najmanje razvijenih regija Europske unije. Europski zeleni pakt ne bi samo trebao biti ambiciozan, već mora uzeti u obzir i potrebe država članica i zaštititi potrošače i konkurentnost Europske unije. A moje pitanja su kako će komisija se pobrinuti da niti jedna regija, grad, pojedinac ne bude ostavljen po strani tijekom tranzicije i koje iznose iz kojih izvora će se dodijeliti mehanizmu pravedne tranzicije. Hvala. Hvala vam, Javi Lopez, ide. Hvala lijepo. Svi su spominjali COP25 i neke od zaključaka koje tu možemo izvući i ulogu predvodnika koju možemo odigrati koja je jasna u tome kako zeleni pak nije samo nešto što moramo obaviti, već i najbolji način da se stvoje jedan legitimitet u očima europskih građana u procesu integracije i obravnimo svoj način zaštite svijeta, jednog multilateralnog svijeta. Isto tako da pokažemo na koji se način mislimo uhvatiti u koštac sa problemima vezanim oko granica. Vidjeli smo da ljudi bojkotiraju bilo kakve pozitivne zaključke ili ambicije, pa imam nekoliko pitanja. To se događa i u vijeću i e, želio sam pitati potpredsjednika da li donekle nepotpuni zaključci vijeća što se tiče naših ambicija za 2050. da li bi mogli imati negativan učinak što se tiče e, daljnjeg razvoja zelenog pakta u dolazećim godinama? Oni su dakle bili pozitivni, ali ne i jednoglasni. Kakve bi to posljedice mogli imati? Što se tiče fonda za pravednu tranziciju, da doista dijelimo taj pristup ali želimo znati nešto više o fondu, da li će to ići iz FDR-a ili drugih nekih fondova, da li ćemo nešto dodavati tome ili nova sredstva ponuditi, dakle to je moje pitanje. Tilimec, hvala gospodine potpredsjedniče na izlaganju. Vratila bih se na strategiju od polja do stola. Govorili smo zapravo o promjeni naših poljoprivrednih metoda i o tome kako je to nužno ako se želimo boriti protiv klimatskih promjena, no kada pročitam prijedloge uključene u strategiju, ne stječem osjećaj da ste zapravo uključili sve aspekte promjene paradigme koji su nam potrebni. Primjerice, kako to da niti jednom ne spominjete potrebu za smanjenje e, stočarstva, svi se slažemo da intenzivno stočarstvo stvara mnogo emisije CO2 i koristi mnogo zemlje koja nam je potrebna za očuvati sustave. Samo zahvaljujući masovnom uvozu proizvoda sa GMO-om može takvo stočarstvo se nastaviti i to je jedan začarani krug, nije održivo. Voljela bih nešto konkretno o tome čuti kako ta strategija će zapravo procijeniti učinak na okoliš i kako ćemo poduzeti potrebne korake. Moramo prestati sa intenzivnom poljoprivredom u Europi. Joel Melan u ime ideja. Hvala. Povjereniče Timmermans, Dakle, vi imate jedan plan puta što su neki stručnjaci za marketing u komisiji imali osjećaj da bi trebalo prozvati no, s Green Dealom, zelenim paktom. Ako mi smatramo da okoliš, klima, biološka raznolikost su pod upitnikom, to je upravo zbog toga što Europska unija i njeni vođe su sudjelovali u tom globalnom sistemu trgovine i s obzirom na neuspjehe prethodnih politika sada se moramo usredotočiti na europsku imovinu, a zapravo bismo se trebali baviti inovacijama u nuklearnoj energiji, što ne spominjete i kada govorimo o održavanju strateške vodeće uloge, samo se e, podvrgavate globalnoj konkurenciji. Ovo je vaš pokušaj da date nadu europljanima. Da li se možete sad obavezati da ćete privesti kraju antizelenim slobodnim trgovinskim sporazumima i hitno relacirati proizvodnju nazad u Europu? Prećemo odmah na posljednji krug pitanja, pa ćemo ćete imati vremena za odgovor e, sljedećih, odnosno posljednjih sedam govornika Stanislav Polček u ime EPP-a, prvi ima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju, gospodine Demesmaker. Govorio bih na češkom. Hvala vam gospodin Timrmas, na pozitivnom stavu. Doista mi se svidjelo vaše izlaganje. Mislim da ste vrlo dobro se nadovezali na gospođu von der Leyen i cijenim ove troškovne komponente zelenog pakta. Moje pitanje se tiče šumarstva. Ne zanimaju me financijski aspekti, već nadležnost. Šume su drugo, drugo najveće područje našeg planeta. Kao što smo nedavno raspravljali, sa ravnateljem Agencije za zaštitu okoliša i ukoliko ugovore ništa ne govore o šumarstvu, a trebamo koordinirano djelovati po tom pitanju, kakav pristup će Europska unija zauzeti koje će biti ovlasti država članica zbog toga što gospodarenje šumama treba promijeniti što smo od svih već čuli i vjerujemo da je to vrlo važno. Dakle, kakve konkretne aktivnosti Europska unija priprema što se tiče gospodarenja šumama i koja ovlasti će preostati državama članicama. Zastupnica Zaljevska i Mecera. Hvala. Današnji sastanak je po samoj definiciji bio izvanredan, trebao je biti više detaljan nego vaše priopćenje, ali to nije bio slučaj, tako rekli ste da imamo još 80 dana do konačnog pakta klimatskog, koji će biti tu glavne smjernice, a ovih 100 milijardi eura koje ste spomenuli, može li biti malo detaljniji što se tiče stvarnih rashoda tih sredstava ili zapravo kako će se to proračunski namijeniti u nadolazećim godinama tih 100 milijardi, na koji način će to izravno se uključiti u ovu tranziciju. I također možete li nam dati neki vremenski okvir, spomenuli ste 80 dana do samog zakona, tada ne znamo kada će biti potpisan madridski sporazum. SAD se povlači, a vi kažete da za pet godina naš tanker će biti na pravom putu. Iskreno govoreći, ne mislim da ćemo si moći priuštiti uopće taj tanker, jer troškovi će jednostavno biti previsoki. I posljednje pitanje, ja sam iz Poljske. Poljska je jedna od žrtava drugog svjetskog rata komunističkog režima, niza tranzicija, traženja novih načina života, poljska vlada nakon desetljeća je dokazala da je vrlo odlučna i spremna ulagati u promjenu klimatskih e, stvarnosti. Mislim da je doista potrebno tome odati dužno poštovanje. U ime e, Rinjua, Nikola Stefanuta. Gospodine Timmermans, ne znam li vas još tko tako oslovio. Imam dva pitanja. Prvo, neprovedba i nesukladnost. Imamo mnogo dobrog zakonodavstva. Ne želim da ljudi pomisle da je Europski zeleni pakt samo nekim novim šminkerskim projektima. Radi se o tome da se provodi ono što već imamo. No problem je da mnoge države članice, čak i one koje se koje krše jednostavno nisu sukladne što se tiče regulative. Znam neke države članice i gradove koji jednostavno ne žele ništa napraviti politički, nego jednostavno plate ono što im se odredi. što ćemo učiniti po tom pitanju, a drugo, deforestacija, drago mi da ste se toga dotakli, između 3 i 9 hektara šuma u mojoj zemlji nestaje svaki sat, E, zbog nezakonite sjeće. Neki od nas u parlamentu vjeruju da je deforestacija nešto što bi Neville Chamberlain rekao mm, udaljeno, o čemu ništa ne znamo, nažalost. Ali nije samo to, deforestacija se također događa i na našem teritoriju, točno ovdje kod nas u našem vrtu i zbog toga sam dovezan na gospodina Liza, što je predložio proračunu. Mm, što mislite za jednom projektu u smislu Discover EU. Mnogi mladi bi rado e, koristili vouchere koje bi u tom smjeru izdala Europska unija. Hvala. Hvala zastupnica Burkhardt SID. Hvala lijepo na ovom zapravo jako dobroj prezentaciji zelenog plana. Međutim, mislim da se moram usprotiviti nekim stvarima koje smo čuli. Mislim da je to socijaldemokratski manifest koji je prepun upravo socijalnih dimenzija. Međutim, kad vidimo na razočaravajuće rezultate kopa, onda ne znamo kud dalje i vidimo po ovoj raspravi da mi u ovom našem odboru smo jako raspoloženi za raspravu, pogotovo za konkretizaciju onih zadaća koje su pred nama i onih obaveza koje smo preuzeli. Ali da kažem nešto o zaštiti međunarodnih škola, mislim da šuma, mislim da je jako bitno da komisija unutar zelenog plana govori o komunikaciji srpnja u kojoj se govori da Evropska unija 10% je kriva za 10% deforestacije diljem svijeta zbog našeg potrošačkog ponašanja. Pa mislimo da komisija treba regulatorne mjere kod zelenog plana poduzeti kako bi zaštitila međunarodne šume i mora ih brzo objaviti. Mislim da sa samim etiketama i dobrovoljnim mjerama nećemo daleko doći, zato što to jednostavno prebacuje odgovornost na potrošače i u najgorem slučaju dovodi do toga da imamo green washing takozvani. Ono što nam treba, trebaju nam obaveze Europske unije koje pozivaju na brižljivost i na pažnju kod naših opskrbnih lanaca i koji e, pokazuje i zapravo brani svima, odnosno čini to obaveznom, da se poštuju e, mjere ekološke i naši standardi i da se ne bi treće zemlje na to onda cilile. Hvala Nikola zelenih. Hvala. E, spomenuli ste novu strategiju za šume. Možete li objasniti e, koja je e, logika pošumljavanja u novoj strategiji? <clears throat> Sadnja Sabala zapravo neće riješiti ovu kriznu situaciju u vezi sa bioraznolikošću. Mi planiramo stvoriti 8 hektara novih šuma svake godine, ali 70% će biti strane četinjače. I e, zapravo takva monokultura krši osnovna načela bioraznolikosti. U srcu problema je direktiva o obnovljivoj energiji i zapravo je to politika prema kojoj se biomasa tretira kao ugljično neutralna. Možete li e, obrazložiti svoje planove o reviziji te direktive i smatrate li da je izgaranje biomase zapravo nešto što nije ugljično neutralno? I na kraju znamo da e, zeleni pakt nije potaknuo i druge zemlje na djelovanje kao što ste se nadali. Što ćete u sljedećoj godini učiniti kako biste prevladali ovu političku blokadu kako bi COP26 u Glasgow donio bolje rezultate? Hvala, Edenora, Evi u ime nezavisnih. Hvala. Gospodine povjereniče, htjela bih se ponovno vratiti na e, mehanizam prilagodbe e, ugljičnih emisija preko granice. E, drago mi je što ste rekli da se još razmatraju mnogi prijedlozi u vezi s time i ja sam htjela izdvojiti samo jedan kako bih potaknula raspravu jer uvođenje carinskih pristojbi na granicama neće zaštititi klimu, ali naravno zaštitit će naša poduzeća, odnosno industriju. No, postoji li rješenje koje bi moglo omogućiti oboje i gdje bi, gdje se mogla zaštititi klima i industrija gdje god bila. Znamo da je europska proizvodnja češća, tako da znamo da bismo imali i konkurentsku prednost. Riječ je o primjeni poreza na ugljični intenzitet proizvoda prema čemu bi se PDV primjenjivao na nediskriminacijski način za europske i druge proizvode prema e, ugljiku koji se emitira u njihovoj proizvodnji i to je ostvarivo u skladu je sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije i već e, imamo također i mehanizam za nadzor i kontrolu pomoću ETS-a kojim možemo to ostvariti i također imamo i e, certifikat u skladu sa normama ISO i evo s time ću ću završiti. Također imamo postupak sljedivosti poput blockchaina, lanca blokova. E, što mislite o tome? <laughs> Well done. And the last one, uh, Agnes Evren for... I hvala za kraj uh, Agnes Evren za EPP Pučane. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala gospodine povjereniče. Europski građani su konačno doživjeli to da se odgovori na njihova očekivanja i to ovim zelenim paktom e, koji predstavlja konkretan odgovor na njihova legitimna očekivanja oči cijeloga svijeta oprte su u Europsku uniju. Tako da ovaj zeleni pakt predstavlja nadu koju sada ne smijemo iznevjeriti. Ne bismo smjeli stvariti frustracije, nego trebamo provesti zeleni pakt. Imam e, pitanje se, e, koje se tiče mehanizma prilagodbe proizvodne emisije preko granice i Zapravo sam čula neka razmatranja prema kojima će e, neki sektori biti zahvaćeni ovim mehanizmom ili ne. Hoćete li tražiti od proizvođača da deklariraju količinu CO2 koja je ispuštena tijekom proizvodnje i na koji način će se koristiti prihodi od tog mehanizma, hoće li to Naravno, kako bi to išlo u korist naših poduzeća, predlažem da se to iskoristi za istraživanje, inovacije i za borbu protiv globalnog e, zatopljenja. Izvolite, povjereniče. Eser Delange, ne slažem se sa Eser e, Delange inače, ali ovdje se slažemo u vezi sa ZPP-om. E, mislim da je došlo do nesporazuma jer sam ja htio reći da je ZPP ZPP doveo do toga da se poljoprivrednici smatraju marginaliziranima i to je cijeli problem, to je ono što sam htio reći i doista se nadam da ćemo moći prevladati ovaj nesporazum jer ja smatram e, da se ZPP treba preurediti na način da poljoprivrednici dobiju ulogu u ovom e, ugljično neutralnom društvu zahvaljujući kojoj će moći proizvoditi kvalitetniju hranu. Dakle, nadam se da ćemo prevladati ovaj nesporazum jer e, E, ne bih htio da ostane to među nama. Imamo dosta toga oko čega se možemo ne složiti. Zatim, državna pomoć. Da, e, revidirat ćemo propise o državnoj pomoći i da, morat ćemo poticati zelena ulaganja, možemo revidirati propise o državnoj potpori i možemo razmotriti ta e, pravila i također u propise o tržišnom natjecanju i druge zakonodavne propise koji su osmišljeni za treću industrijsku revoluciju i sada prelazimo na novo gospodarstvo i trebamo vidjeti jesu li ti propisi još uvijek svrsishodni u novom gospodarstvu. Dakle, nije riječ samo o zelenom paktu, nego i o digitalizaciji i drugim novitetima ta pomisao da biste mogli biti negdje drugdje i ostvarivati milijune dobiti u Europi nije bila moguća kada su ta pravila izrađena, tako da se trebamo prilagoditi i zapravo tražiti od ljudi da daju besplatno svoje podatke da se to prodaje za milijarde bez toga da ljudi koji su vlasnici tih podataka više nisu njihovi vlasnici i da ne mogu njima tržiti i to zahtjeva nova pravila. Dakle, nije riječ samo o zelenom paktu, nego imam i također jedno upozorenje sa državnom pomoći, tu moramo biti oprezni i to govorimo o iskustvu sa ZPP-om, odnosno moramo paziti da to ne dovede do razlike u položajima zemalja članica. Ako imate manje stroge propise o državnoj pomoći, onda one zemlje koje imaju više sredstava bi mogle biti u prednosti u odnosu na one zemlje koje to nemaju. Tako da moramo paziti da ne dovedemo do iskrivljavanja razvoja. To je moje jedino upozorenje. Dakle, kada budemo revidirali državnu pomoć, morat ćemo e, izbjegavati neželjene posljedice. Treba ćemo biti oprezni e, oprezni. Zato ja želim da pristupimo ozbiljno razmatranju svih tih pitanja. Zatim, kada je riječ e, o mehanizmu prilagodbe emisija na granici, mi se zalažemo za različite oblike koje će uvesti vođenje računa o ugljičnom otisku proizvoda i kako to korigirati. Kad mi postavljaju detaljna pitanja o tome kako će se to ostvariti, hoćete li tražiti od proizvođača da određuju to za svaki proizvod i tako dalje, pa iskreno govoreći zapravo smo došli do te faze u kojoj to možemo reći, ali i potrošači i državna tijela bi rađe znali koji je ugljični otisak proizvoda i onda će radije vidjeti do koje se mjere to odražava na cijenu i kako to utječe na tržišno natjecanje. Recimo, ako proizvodimo čelik u Europi sa vodikom umjesto fosilnih goriva, to bi imalo i učinak na cijenu tone čelika i onda bi bilo više nego pravedno razmotriti ugljični otisak te tone čelika i ugljični otisak tone čelika koja dolazi iz neke druge zemlje i uzeti u obzir onda je li to proizvedeno s pomoć fosilnih goriva i tako dalje. I tako bi se korigirale cijene. Dakle, takve mehanizme ćemo razmatrati. Kao što sam e, rekao i kao što ste vi rekli, možemo tu razmatrati definiciju proizvoda ili poravnanjem na granici ili pomoću ETS-a, ali moramo biti realni. To će se na neki način ostvariti jer mi ćemo ići dalje, a drugi neće. Ne možemo učiniti naše gospodarstvo ranjivim zato jer činimo pravu stvar. Dakle, mislim da je to važno naglasiti. Kada je riječ o dodatnim troškovima za potrošače, pa ja bih rekao pokušajmo usporediti moguće dodatne troškove za djelovanje sa mogućim dodatnim troškovima nedjelovanja, nečinjenja. skup gradonačelnika Budimpešte, Varšave, Praga i Bratislave koji se održao danas je zapravo bio poziv u pomoć jer ti gradovi doista pate zbog e, učinka loše kvalitete zraka na zdravlje. Možemo li tome odrediti cijenu? bez obzira na moralne čimbenike i na činjenicu da 400 e, tisuća europljana prerano umre svake godine zbog loše kvalitete zraka, bez obzira na e, moralno neprihvatljive od stoga i ekonomsku cijenu, to je strašno i to moramo isto uzeti u obzir. Ja sam čvrsto uvjeren da možemo smanjiti cijenu energenata ako pomognemo ljudima u izolaciji zgrada, u stvaranju održivih izvora energije za kuće ili recimo ako se koristimo šumama kao materijalom za izgradnju, drvo bi trebalo imati veći udio u zgradarstvu. Da, Svaka tranzicija sa sobom nosi dodatne poteškoće i troškove, ali koristi su također ogromne. Evo, zamislite kada bismo mogli ozeleniti gradove, dekarbonizirati gradove, imali bismo gradove u kojima je ugodnije živjeti, koji bi bili privlačni i osim toga bi se time smanjili i troškovi po zdravstvu. Tako da ja čvrsto vjerujem u to. Također čvrsto vjerujem i u tome se slažem s vama da nitko ne smije zaosta, zaostati. I tu su izazovi veći nego u drugim eh, područjima. Imamo zemlje članice koje imaju energetski miksa sa 50% obnovljivih izvora energije, onda imamo Poljsku gdje imamo 80% ugljena. E, I naravno svi znaju da e, će se trebati riješiti ugljena i onda to nitko niti ne osporava, ali to je ogroman izazov e, za razliku od onih s kojima se suočavaju druge zemlje. Poljska vlada kaže da ako trebamo to učiniti i to ritmom koji vi tražite treba nam solidarnost i to ne možemo zaobići i to europljani moraju shvatiti. To je jedini način e, za ostvarenje pravedne tranzicije. Da, ali kad mi e, kažu koliko će iznositi tranzicijski fond, pa radimo na tome. Mogu vam samo reći što sada radimo. Dakle, znamo da možemo uz pomoć pologe doći do stotine milijardi, ali ja ću e, doći vama sa točnim planom kako to ostvariti. Također trebamo preusmjeriti i druga sredstva Europske unije u postizanju istog cilja. Fond za pravednu tranziciju je za ispravljanje nepravilnosti, ali tranziciju trebaju podržavati kohezijski fondovi, zajednička poljoprivredna politika i dakle trebamo preusmjeriti sve fondove u tranziciju i jedino tako ćemo osloboditi dovoljno financijskih sredstava koji će potaći zemlje članice da to prate i koje će potaći također e, i e, privatni sektor da ulaže. Dakle, trebamo preusmjeriti naša sredstva i prilagoditi načine na koje trošimo sredstva. Zatim, zaključci Europskog vijeća da, onaj koji je postavio pitanje i otišao, tako da ću to preskočiti. Evo, upravo sam nešto rekao o Fondu za pravednu tranziciju. Evo, i još jednom da izbjegnemo nesporazume. Riječ je o ispravljanju nepravdi. Odustajanje od ugljika je jedna od nepravdi, ne jedina možda imamo u drugim područjima druge nepravde, recimo socijalne nepravde zbog e, stanja radne snage ili zbog e, zastarjele industrije koja prevladava u određenom području koje treba obdobiti ili zamijeniti. Dakle, nije riječ samo o ugljenu, nego o ispravljanju nepravdi. Zatim, poljoprivredna proizvodnja i zapravo sam dosta rekao o tome prije. Dakle, tu trebamo dosta toga promijeniti. Znači li nužno to da moramo imati manje životinja, kao što ste rekli. Pa ne nužno, neki se već odlučuju za to i to prepuštam njima, ali ako to razmotrimo, ne ulažemo recimo dovoljno u hranu za životinje koja bi omogućila saranje daleko manje emisija. Poljoprivrednici kažu da je to preskupo, pa to je zapravo relativno pitanje ili je to preskupo, to ovisi o eksternalijama. Ako eksternalizirate sve ostale troškove, da, to je preskupo, ali ako i proizvođači preuzmu odgovornost za učinak na okoliš, onda zamjena jednog krmiva drugim više neće biti toliko skupa. Dakle, mnogo toga se treba dogoditi, ali uz pomoć poljoprivrednog sektora, ne protiv njega. Ja ustrajem na tome. Poljoprivrednici nam trebaju više nego ikad u ovoj tranziciji, ali oni moraju raditi drugčije kao i mi. Mi moramo na drugčiji način e, njima iznositi prijedloge, ne smijemo biti u suprotstavljenom odnosu jer je to ključno za uspjeh. Dosta sam već govorio o gospodarenju šumama. Pošumljavanje nije odgovor deforestaciji, ali pošumljavanje može biti dobro ako se čini ispravno. Koja je naša uloga u tome? Pa pružiti najbolje moguće znanstvene dokaze koje će pokazati da ne činimo pogreške u pošumljavanju, ali ne možemo e, pošumljavanje koristiti kao izgovor za zanemarivanje deforestacije. Dakle, e, zamjena, e, Primarni šuma se ne može ostvariti pošumljavanjem. Dakle, zaštita primarnih šuma je glavna i označavanje, slažem se, nije odgovor sam po sebi, to može biti dio odgovora, ali to neće dati nikakve koristi ako ne e, razmotrimo također i distribuciju i proizvodnju. Osim toga, e, ocjena učinka može biti ovdje biti vrlo korisna e, jer ako uzmemo tu i također u obzir i troškove označavanja. Ja možda jesam skeptičan, to možda jest dio rješenja, ali nije lijek za sve. Zemlje koje izvoze Europu trebaju promijeniti također svoje stajalište i spriječiti deforestaciju označavanje neće pomoći u tome. Evo, treba nam sveobuhvatniji pristup tome. I da, komisija je odlučila i najavili smo to u Zelenom paktu da će strože pristupiti provedbi. To nije dobro primljeno posuda, no morat ćemo to učiniti. No, istina je, bit ćemo tu stroži, ali istovremeno to mora reći e, ruku pod ruku sa zemljama članicama, jer e, primjerice kada je riječ e, o šumarstvu nemamo ovlasti, imamo samo moć uvjeravanja. Dakle, trebamo raditi sa zemljama članicama na izradi planova koje će biti zajednički svima nama i onda ćemo doista nešto postići. Evo, samo kratko na posljednja pitanja. Da, razmotrit ćemo i direktivu o obnovljivoj energiji, dakle i sve direktive o energetici će se morati razmotriti. Ova pomisao da e, sve što ima e, predznak bio je dobra je nešto što, treba, što trebamo odbaciti. Trebamo razmotriti sve pojedinačno. Biomasa sama po sebi nije dobra. Treba razmotriti i kvalitetu biomase. Ako budemo imali velike količine drvenih peleta, onda izgarali njih umjesto ugljena, pa ne znam koliko bismo time smanjili emisije CO2. Dakle, trebamo biti oprezni i isto vrijedi za pošumljavanje. Ako pošumljavanjem kompenziramo rušenje stoljetnih stabala, onda to nije dobro. Dakle, trebamo tome oprezno i znanstveno pristupiti. Već sam odgovorio na pitanje o ugljičnom intenzitetu i mehanizmu prilagodbe. Evo, mislim da sam odgovorio na većinu pitanja. Evo, ispričavam se, to je sve. Uh, Hvala na ovom prvoj razmjeni mišljenja. I naći ćemo se, kao što znate, na sljedećem sastanku od 13. siječnja. U međuvremenu vam želimo